So, first of all... Na prvom mjestu želim vam svima dobrodošlicu. Znamo zašto smo zaokupili danas ovdje. Upravo zbog saslušanja kandidata za povjerenika gospodina Šmita, koji je ujedno i naš kolega u Europskom parlamentu, a i moguća je izuzetna suradnja, no moramo to sve skupa potvrditi kako bi početak suradnje sa gospodinom Schmidtom e, prošao upravo ovo saslušanje koje je pred nama. Na prvom mjestu želim podsjetiti da temeljem smjernica A za imenovanje e, komisije temeljem e, poslovnika, e, dakle kandidat za povjerenika procjenjuje na temelju njegovih općih kompetencija, opredjeljenosti za Europu i neovisnosti. Dakle, treba provjeriti njegovo poznavanje portfelja kojem je dodijeljen i njegove sposobnosti komunikacije istih. Želim se tako podsjetiti prije saslušanja da kandidat za povjerenika povjerenika jeste dao odgovore na pisana pitanja koje ste svi trebali dobiti na svoje stolove. Nakratko bih vam žela isto tako predstaviti i strukturu naše današnje e, rasprave, sa saslušanja. E, kandidat za povjerenika, 15-minutni uvodni govor, nakon toga će imati i na samom kraju 5 minuta za završno E, obraćanje skupu nakon uvoda bit će mogućnosti postavljanja 25 pitanja svih nazočnih. Rasprava će se održati temeljem e, načela e, pitanja odgovor, slotovi pet minuta, jedna minuta za pitanje, dvije minute za odgovor na postavljeno pitanje, jedna minuta za e, dakle potpitanje koje će postaviti isti zastupnik i za odgovor s obzirom na velik broj pitanja i s obzirom na strogo vremensko ograničenje svakako ćemo e, paziti na e, upravo pridržavanje ovog zadanog vremenskog okvira. Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanje jest nadležan odbor upravo za ovo saslušanje, a dakle odbor Ekon je predloženi odbor Kalt i Ekon, odnosno i FAM su pozvani na ovo saslušanje. Želimo pozdraviti isto tako i naše kolege iz navedenih odbora. Prvi krug pitanja postavit će koordinatori političkih klubova, a drugi krug jest e, prema općoj raspodjeli između e, političkih klubova i predstavnika. Dakle, isto tako su nazočni i e, neovisni zastupnici. Želim vas skrenuti pozornost na činjenicu da se prevođenje nudi na 23 jezika i sa 23 jezika se vi se mogu obratiti na svom materinjem jeziku. Želim vas pozvati da to učinite. E, isto tako, podsjećamo govornike da sve ono što ćete e, kazati da će biti prevedeno i zbog toga ne biste trebali prebrzo govoriti kako bi prevoditelji mogli slijediti vaša pitanja. Želimo isto tako obavijestiti da rasprava e, se prenosi uživo na parlamentarnoj web stranici i da će postojati mogućnost e, pregledavanje video, dakle snimke na istoj web stranici. Dozvolite također da Sada ukratko dam uvod, ne o gospodinu Šmitu, već o portfelju. Mislim da je doista ambiciozan portfelj, svi planovi koje valja ispuniti i koje predstavlja gospođa Ursula von der Leyen ono što bih sa svoje strane željela naglasiti jest e, upravo Europski stup za socijalna prava, implementacija ovog stupa, a isto tako i jamstvo za djecu. Nadam se da će to upravo zaštititi najugroženiju skupinu, a to su upravo djeca. Prije svega kad je riječ o etničkim manjinama i isto tako kad je riječ o zajednicama koje nisu socijalno uključene. Kao Slovakinja, dozvolite mi da isto tako izrazim svoju nadu da će isto tako Europsko nadzorno tijelo za rad e, ustalo postati operativnim e, sa svojim sjedištem u Bratislavi, to jeste nam je potrebno da implementiramo upravo koordinacijske e, elemente socijalnih sustava. Sada dozvolite da riječ preuzme gospodin Schmidt. Izvolite, imate 15 minuta na raspolaganju. Madame la présidente. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo zastupnici, velika mi je čast danas doći na e, ovo saslušanje u Europski parlament. Misija e, koja bi bila moja ukoliko potvrdite e, misiju je nešto što e, će potvrditi e, moj potpuni angažman europskom projektu. Ja sam sudjelovao u mnogim važnim etapama e, gradnje Europe. To je po mom, učilo Europi da izraste ponovno iz pepela te e, da ima e, mirnu i prosperitetnu Europu. Ona je utemeljena na vrijednostima, na temeljnim vrijednostima i to je nešto što prožime, prožima naše svakodnevno djelovanje. Upravo e, trebamo promovirati e, gospodarski i socijalni napredak naroda Europske unije. E, imamo u trećem članku jasnu referencu na to, a to je učinila i buduća predsjednica. Model Europske unije je takav da treba pomiriti socijalnu i gospodarsku gospodarski aspekt. Jacques Delors je rekao 2016. da e, ako europske politike kompromitiraju koheziju i žrtvuju e, socijalne norme, onda taj europski projekt nikada neće dobiti podršku europskih građana. To je rekao Jacques Delors i ja se slažem s njim. Nama danas više nego ikad treba to povjerenje, treba nam podrška građana. Osnaženje ove e, socijalne dimenzije koji, e, koji zapravo čini Europu koja štiti svoje građani je važan element takve Europe i ja se e, časno pred vama obvezujem da ću raditi na tome i to e, preko e, dijaloga i preko slušanja. Ako e, budem povjerenik, imat ću dva cilja. Kao prvo, radit ću na e, rastu zapošljenja. Više e, vještina, radnih vještina u odnosu na digitalnu i klimatsku tranziciju. A u središtu mojih prioriteta biti će socijalna prava i isključenje bilo kakvog socijalnog isključenja. Mi trebamo ići prema konvergenciji radnih e, uvjeta e, i e, uvjeta za život. Naše tržište za rad mora dati dobre prilike svima, ali najviše za ljude s invaliditetom, migrantima, Romima i onima koji imaju najmanje. Radit ću sve da razbijem taj začarani krug siromaštva i da idemo, da radim na e, pravičnijoj Europi gdje će socijalna prava biti u središtu e, našeg rada. Eh, zajedno sa eh, gospodinom kandidatom za izvršnog potpredsjednika Vladisom Dombrovskom radit ću upravo na socijalnim vrijednostima i na stupu eh, socijalnih vrijednosti Europske unije. Zajedno sa državama članicama Europskim parlamentom, svim dionicima radit ćemo upravo na uključivoj Europi u kojoj imamo veću socijalnu dimenziju. Ta socijalna e, e, prava Europske unije je, su ključna vrijednost Europske unije, a e, upravo ćemo suradnjom s Europskim parlamentom uspjeti provesti vrijednosti iz ovog stupa i to radeći zajedno sa državama članicama i sa predsjednicom Europske komisije. Što se tiče e, nezaposlenosti u Europskoj uniji, ona e, je e, u trendu opadanja, ali ne u svim državama članicama. Moramo biti sigurni da se rad plaća i da oni koji rade, rade u tako da imaju e, korektne plaće. Radit ćemo na minimalnim plaćama u svim državama članicama. Ne radi se o tome e, da ćemo imati jednu jedinstvenu europsku plaću, jer ćemo imati na umu različite socijalne modele koji postoje u različitim državama članicama. Trebamo biti sigurni da e, i žene i muškarci vjeruju u budućnost, u budućnost njihovih obitelji i djece. E, upravo ću zbog toga osnažiti jamstvo za mlade e, te ćemo raditi i na e, jamstvu za djecu Europske unije. Nadalje, ja ću zajedno sa novom komisijom za ravnopravnost pokušati raditi na smanjenju razlika između rodnih razlika i na dobrobiti i žena i muškaraca. Mnogi od naših e, e, građana e, su zabrinuti zbog sve većih neravnopravnosti i razlika, razlika u plaćama. Mi upravo želimo investirati u socijalne službe, u uvjete rada, a sve to kako bismo se borili protiv siromaštva i imali što bolju socijalnu uključivost. E, trebamo raditi e, na e, lokalnim zajednicama. I ono što je meni do čega je meni izuzetno stalo, to je, na, to je sigurnost i zdravlje na radu. Nije prihvatljivo da 2019. godine građani Europe još uvijek rade na rizičnim poslovima. Ja ću promovirati zdrave uvjete rada E, jer e, je to izuzetan prioritet za nas. E, povjerenik za rad, to je povjerenik i za slobodan protok radnika. jer to je jedan od najviše, jedno od najvećih postignuća Europske unije. Međutim, u nedavno nedavnih godina smo vidjeli da e, takva mobilnost e, donosi sa sobom i čitav niz izazova, socijalni dumping recimo. Međutim, moramo e, stvarno se oduprijeti svakom pokušaju da se ograniči mobilnost europskih građana i radnika. E, upravo e, tijelo za rad Europske unije e, koji bi bio zadužen za nadzor i za nadzor tržišta rada i to Europsko nadzorno tijelo za rad bi takve inspekcije provodilo zajedno sa državama članicama. To je nešto do čega je stalo mnogim građanima i mi ćemo ga uspostaviti i dati mu adekvatne alate za rad. Pred Evropskom uniju imamo, imamo izazove globalnog rada, velike transformacije, ekonomske, tehnološke, okolišne, ali i demografske. E, građanima treba potpora u ovim tranzicijama koji su pred njima kako bi njihove vještine ostale na visini budući da se gospodarstvo mijenja. Zbog toga nam trebaju ulaganja, ulaganja trebaju nam politike za e, tranzicije što se tiče karijera e, i to na svim razinama i e, za sve građane naše tržište rada biti će izmijenjeno zbog automatizacije, digitalizacije i zbog umjetne inteligencije. Trebamo e, stvarno e, umanjiti e, odlučno sve rizike i uhvatiti iskoristiti apsolutno sve mogućnosti koje su pred nama te vjerovati u digitalnu budućnost. Upravo zbog toga trebamo raditi na uvjetima rada na digitalnim platformama te e, aktivno raditi na suzbijanju novih e, e, oblika prekariteta. Moramo biti spremni da je da reagiramo na socijalno odgovoran način. Otpornost ekonomije, ekonomske i monetarne unije e, ovisi o e, upravo stabilizaciji. E, ovaj program za reosiguranje je upravo onaj koji bi nam trebao pomoći u tome u slučaju nezaposlenosti ovo su e, zapravo izuzetno važni faktori, jer e, decentni uvjeti rada moraju biti upravo u središtu europskog e, semestra za ovu novu održivu Europu. Mi trebamo dati potporu e, decentnim radnim uvjetima za sve. Zajedno sa svojim e, kolegama radit ću na tome da međunarodni standardi za rad budu upravo u srcu e, svih međunarodnih i multilateralnih dogovara investiranje u ljude je investiranje u bolju budućnost. Europski socijalni fond plus je vrlo važan instrument koji podržava upravo te provedbu e, takvog stupa. Tranzicija prema ugljično neutralnoj ekonomiji treba biti takva da nitko ne e, zaostane. Kako e, bismo to postigli, Europski fond za globalizaciju, Invest EU kao i novi tranzicijski, novi naljeni fond za pravednu tranziciju će nam u tome pomoći. Danas nam je potrebna socijalna upravo politika kako bismo eh, u europskom semestru koordinirali eh, i korištenje europskih fondova kao i eh, stalan i konstruktivni dijalog sa socijalnim partnerima i civilnom društvu. Socijalni dijalog treba promovirati na svim razinama i takav dijalog može samo E, funkcionirati ako uključimo sve dionike. Kolektivni ugovori isto tako trebaju tako djelovati. Ja ću kao povjerenik u potpunosti biti prisutan u dijalogu sa Europskim parlamentom i s Europskim vijećem, ali isto tako s nacionalnim parlamentima i sa nacionalnim e, socijalnim e, stranama. Na taj način ćemo imati uravnotežen e, uravnotežene inicijative, proporcionalne i učinkovite inicijative, a pri tome poštivati subsidijarnost više nego ikad činjenice su one koje trebaju biti u srcu naših rasprava. Ja ću raditi tako što ću u potpunosti analizirati e, učinkovitost i e, od procjenu učinkovitosti vaših inicijativa. Radit ćemo zajedno sa našim partnerima iz G20 i G7 i sa Međunarodnom organizacijom rada i drugim međunarodnim organizacijama. Štovana gospođo predsjednice, štovane kolegice i kolege, imenovana predsjednica nam je uputila jasnu poruku, a to je da Unija koja želi ostvariti više, to je Europska unija. Jutros sam došao k vama s jednim dosta ambicioznim programom, ovaj popis, međutim nije iscrpan. Moramo se prilagoditi ovom svijetu u izmjeni i u svijetu u nastanju vaše ideje, vaša gledišta i sva pitanja ću saslušati i siguran sam i uvjeren da ću idućih pet godina vrlo usko moći surađivati sa vašim domom. Moramo surađivati svi zajedno kako bismo osigurali povjerenje naših građana, poduzetnika i isto tako ojačali povjerenje prema Europskoj uniji. Europa je najbolje mjesto na ovom svijetu i za posao i za život. Moj cilj je stoga da doprinesem tomu kako bi se ova činjenica i održala, jer zajednički imamo i snagu e, očuvati ovu budućnost. Hvala vam lijepo na vašoj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 Hvala vam lijepa, hvala vam na ovom uvodnom izlaganju vaših ambicioznih planova, isto tako i što ste se pridržavali zadanog vremena. Prije no što dam e, mogućnost koordinatorima da se jave za riječ, dozvolite da kažem da Anna Sanders danas salavi rođendan, želim moje sve najbolje. And now we'll a sada prelazimo na prvi krug pitanja koje će postavljati koordinatori političkih klubova. Vi znate isto tako o ovom vremenskom ograničenju 5 minuta. Prvo počnemo sa gospodinom Ratkeom u ime EPP-a. Hvala, gospođo predsjednice. Kolega Šmit, poštovane kolegice i kolege, socijalno tržišno gospodarstvo je zapravo smjer Europske unije, to je spozna koja nažalost mnogi iznenađuje usprkos tome što je to zapisano u ugovorima Europskoj uniji, možda bi i trebali ljudi pogledati ovaj naš radni dokument. Dakle, socijalno tržišno gospodarstvo jest samo tada socijalno kada ima i socijalno partnerstvo u prednjem planu. Vrlo često možemo u državnom članicama doživjeti da ovo socijalno partnerstvo ne funkcionira. E, s druge strane, još uvijek e, vidimo da u državama članicama socijalno partnerstvo jeste još uvijek nešto što je potpuno strano nekim vladama i u prošlosti smo u posljednjih nekoliko godina na europskoj razini doživljavali uvijek iznova da i socijalni dijalog na mnogim mjestima je zapravo zamro i zaspao. E, što je pak dovelo do toga da kao Europski parlament zapravo bili prisiljeni da u zadnjem sazivu E, dakle, damo i poduzmemo direktivu o transparentnosti, upravo zato što socijalni partneri nisu se mogli dogovoriti oko daljnjim koracima. Stoga moje konkretno pitanje koje bih želio postaviti, kako ćete vi, kako će Europska komisija u idućih pet godina riješiti pitanje socijalnog partnerstva, kako će ojačati, osnažiti ovo pitanje i kako zamišljate socijalno partnerstvo e, u Europsku uniju i zaživljavanje socijalnog partnerske na razini Europske unije. Mogu se složiti s vama, vjerujem da je europski socijalni model jest upravo model koji je zasnovan na socijalnom partnerstvu i na socijalnom tržišnom gospodarstvu. Bez socijalnog partnerstva i bez jasnih i snažnih partnera, naravno da ova socijalna tržišna gospodarstva ne mogu funkcionirati kao što smo vidjeli u mnogim zemljama, a neki su imali velike uspjehe, neki su doista bili uspješni upravo e, sa svojim ciljem koje su slijedili da žele napraviti napredak za sve i dobrobit za sve. E, izumitelj socijalnog gospodarstva, a isto tako je bio jedan od pokretača. E, veliki preokreti doveli su do toga da u mnogim državama, kako sindikati, tako i udruge poslodavaca su oslabile. Izuzetno je važno da u ovim ekonomskim prevratima zapravo osiguramo pretpostavku da se s obje strane socijalni partneri nađu na jednoj dobroj dobitničkoj strani. Europska komisija ima mogućnosti sredstva da to učini, što znači da o izgradnje institucija imamo mogućnosti i financijskih mogućnosti koje moramo doista onda iskoristiti prije svega u onim državama članicama u kojima socijalno partnerstvo još uvijek jeste nepoznanica. Stoga, ta sredstva moramo upotrijebiti vrlo usredotočeno. Ja Apsolutno sam zagovornik socijalnog dijaloga. Socijalnim partnerima mora biti jasno da je doista velik interes da se upravo taj socijalni dijalog oblikuje, da svak jest važan u tom socijalnom dijalogu i on je važan unutar dijaloga jer uspjeh jednoga jest i uspjeh drugoga. Europa je e, nevjerojatno poduzeće i to u ostvarivanju pozitivnog e, konstruktivnog kompromisa. Socijalno partnerstvo zapravo živi od stvaranja kompromisa. Ti kompromisi nas dovode dalje, pomaže našem gospodarstvu i dovodi društvo na oko jedno mjesto. Gospodin Radke, još jedno potpitanje, imate jednu minutu. Vi ste naveli da ćemo govoriti o minimalnim plaćama na razini Europske unije. Za mene to je samo jedna e, pomagače Što je to pravedna plaća, pravedna naknada? To će se vidjeti tek e, u tarifnim ugovorima. Konkretno pitanje što komisija planira kako bi se e, ova tarifna, e, dakle upravo tarifna kategorija omogućila. U Luksemburg sam imao kolege koji je kazao da minimalna plaća jest zapravo e, tarifni ugovor za sve one koji ga nemaju. I zbog toga je minimalna plaća upravo sastavni dio svega ovoga, jer upravo možemo utvrditi da nemamo u svim državama članicama, u mnogima imamo, ali zapravo ovo tarifno povezivanje jest e, otežano u nekim državama članicama. Čak e, možemo vidjeti da ne postoji vezane uz tarife. To ovisi isto tako i u veliko socijalnom dijalogu. Moramo ojačati isto tako i pokazati da put preko tarifnih ugovora je pravi put svima da je zapravo, svima da je fleksibilnost koja je potrebna i u okviru našeg gospodarstva, ukoliko imamo socijalni dijalog u poduzeću, tada će svatko razumjeti i drugoga, a isto tako moramo to uspjeti. Kako to možemo? Kako je to moguće? Ne možemo to dekretima od ozgo prema dole, kako svatko mora sklopiti tarifni ugovor. Ali putem socijalnog dijaloga, očajačavanjem socijalnog dijaloga, toga zapravo e, imati otvorenost prema tarifnim ugovaranjima, a isto tako i slijediti da gospodarski interes koji mora doći u prednji plan. Kako to možemo ostvariti? Možemo razmisliti o tome je li putem socijalnog dijela možemo otvoriti ova sva pitanja? Želimo ukazati na to da upravo moja je ideja da se i u Europskom gospodarnom socijalnom vijeću uputim nalog da izrade studiju kako bismo u Europi mogli upravo ovu politiku tarifnih ugovaranja eh, ojačati i promovirati. OECD radi na ovom pitanju kao i Međunarodna organizacija rada. Moramo isto tako crpiti iscrpiti i njihova iskustva. Gospodin se izvolite. Hvala gospodine, gospođe predsjednice i hvala na ovom uvodnom ugovoru gospodine Schmidt. Mislim da je pravedno istaknuti da je obitelj e, klub sid bila noseći e, i vodeći u promoviranju socijalnih e, prava. Mi zapravo doista naglasak stavljamo na implementaciju samog stupa. Vi ste govorili o akcijskom planu. Ja bih predložila da vaš zapravo promijenimo vaš naziv za zapošljavanje i socijalna prava. Pitanje bih željela kazati, uputiti vezano uz akcijski plan. Uz koju financijsku potporu želite ostvariti e, socijalni napredak i pravednu tranziciju prema održivom gospodarstvu i realnosti koja bi bila moguća za e, cjelokupno stanovništvo. Kako to želite ostvariti? Kada smo osvojili socijalni stup u Göteborgu, neki od nas su bili pomalo skeptični jer smo mislili da je to još jedna deklaracija u nizu, što će se s njom u konačnici dogoditi. Vrlo brzo smo shvatili da je to zapravo jedan e, rastući potencijal, upravo se krije u e, stupu socijalnih prava pod preduvjetom da ćemo imati političku volju implementirati ovaj stup i da ga prenesemo e, putem konkretnih aktivnosti koje se trebaju poduzeti i to upravo želi učiniti ova komisija, ali je to ujedno i poziv eh, da se kroz stratešku agendu koje je Europsko vijeće usvojilo eh, ovo i realizira i zbog toga ćemo izuzetno brzo početi raditi na akcijskom planu, što znači da moramo prenijeti načela u konkretne aktivnosti. To mogu biti zakonodavne inicijative, to mogu biti preporuke, to mogu također biti neke ideje koje bi eventualno države članice mogle prenijeti u svojeg zakonodavstvo, jer upravo kompetentnost samih država članica Europske unije, same te kompetencije su podijeljene, a vjerujem isto tako da i u svom mandatnom dopisu nekoliko zakonodavnih aktivnosti koje su jasno navedeni, to je minimalna plaća s jedne strane, e, jamstvo za djecu koje moramo okviriti što po time podrazumijevanu. Imamo također i garanciju za mlade koje moramo ojačati, promovirati garanciju za mlade, jer mladi koji nemaju e, zaposlenici se obrazuje. to je najgore što se može dogoditi za vjerodostojnost Europi. Moramo ponovno definirati i ojačati garanciju za mlade. Također idemo radnike na platformama, moramo vidjeti koji je to najbolji način da se upravo socijalna prava i isto tako i dobri radni uvjeti e, ostvare za radnike na digitalnim platformama. To je nekoliko segmenata koji ponekad iziskuju i nekakva e, zakonodavne prilagodbe, a što se tiče financija, moramo upravo europske socijalne fondove e, usmjeriti prema stupu socijalnih prava. To je ono što želimo ostvariti i realizirati Gospođo geris želite postaviti još potpitanje? Da, e, usmjerili bi se na jamstvo za djecu. Moram kazati da cijenimo doista e, ono što je preuzeto kao obveza u komisiji kad je riječ o jamstvu za djecu. Stoga je dosta važno da je se to stavi upravo na Kad je riječ o instrumentima koje financiranje tu na neki način predviđate za upravo ostvarivanje jamstva za djecu i kako ćete uvjeriti države članice da podupre e, prijedlog Europskog parlamenta i alocirati još dodatna sredstva umjesto e, prebacivanje i isto tako mm, onih sredstava koje su namenjene za druge uvjete. Minutu za odgovor, izvolite. Svi smo suglasni da je siromaštvo djece najgore što se može dogoditi. Ono uništava budućnost e, tih, e, te djece, jer biti siromašno dijete znači biti i siromašan odrasla osoba, što znači da je doista to strašno i za društvo u cjelini. Već sada postoje niz instrumenata i mjera koje upravo djeluju u rješavanju ove situacije moramo se fokusirati, e, usredotočiti i objediniti ove aktivnosti, koncentrirati upravo prema onima kojima su te mjere najpotrebnije u našim društvima. Nije to samo e, siromašno društvo gdje imamo siromašnu djecu i u bogatim društvima imamo siromašne djece. Zbog toga moramo imati jedan pristup koji bi bio sukladan tome na temelju onoga što je učinjeno u prošlosti e, moramo isto tako, naravno novac je važan, ali preporuke. Naravno da ne možete imati ambicioznu politiku e, bez ikakvih financijskih sredstava. Znam što je kazao e, Europski parlament i mislim da je to zanimljiv način i doista ću to staviti na raspravu i na vijeću. Gospodine Pislaru, izvolite, imate jednu minutu.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 um, but also the strength to fight the status quo. Our citizens have shown in the election on the 26th of Dakle, mi moramo proći status, nam dići ovaj status quo, zato što su naši građani pokazali na zadnjim izborima da još uvijek imaju nadu u Europi. A mi iz kluba zastupnika Renew Europe predstavljamo njihovu nadu. Uh, znači, mi želimo ovdje podići uh, ljestvicu. Ja sam mogao evo, svjedočiti o tome da ste, koliko ste profesionalni, i znam da ćete biti vrlo ambiciozan povjerenik koji će gurati u tom smjeru. Ali pred nama je teška situacija, više 25% djece živi na pragu siromaštva, imamo jako puno mladih bez mogućnosti prilike. Imamo jamstva za mlade, imamo Europski socijalni fond eh, plus, a kroz ovu maglu ipak počinjemo nadzirati i elemente socijalnog, stupa socijalnih prava. Eh, kako vi želite povezati jamstva za mlade uz budući program za zapošljavanje kako to ojačati. Zahvaljujem. Dakle, ono što sam ja već rekao, što se tiče tih jamstava za mlade, mi moramo ponovno ih osmisliti, ponovno promisliti o njima i prilagoditi ih trenutnim situacijama. Današnja jamstva za mlade su bila eh, u isključivo, eh, znači su bila uspješna, ne posvuda na isti način, ali možemo reći da su generalno gledajući imali veliki uspjeh. No, pred nama su neki novi izazovi, pogotovo kada je riječ o eh, nesigurnim radnim mjestima i mladima. Dakle, to su mladi koji ulaze na tržište rada sa nesigurnim radnim uvjetima i zato se moramo suočiti s tom novonastalom situacijom. Mi smo ti koji mladima moramo pružiti mogućnost i moramo im pružiti priliku da planiraju svoj život na siguran način. A kada govorimo o digitalnoj tranziciji, e, to je nešto što je sve prisutno. Znači, mladi iako su oni ti koji su stalno na telefonima i dobro njima barataju, ali još uvijek nemaju dovoljno znanja da bi ušli u to digitalno doba. Jedna od mojih ideja je da kroz jamstva za mlade uvedemo neku vrstu digitalnog osposobljavanja, onog one temeljne digitalne naobrazbe koje će biti e, prilagođenjima ne samo e, znanjima vezanim uz pojedinca, nego također i uz ovu digitalnu sferu. I to je nešto što će omogućiti mladima da uđu na tržište rada u, digitalnom, u digitalnoj sferi. Dakle, to je nešto e, čime bi se ja pozabavio da proučim kako možemo dati što je više moguće prilika mladima da se to i ostvari. također ćemo se ćemo surađivati sa povjerenicima za e, e, digitalizaciju, također i za obrazovanje, da vidimo kako možemo mladima pružiti najveću mogućnost da se pridruži tom digitalnom tržištu i digitalnom gospodarstvu. Moramo stvoriti e, prave prilike te izbjeći taj period nesigurnosti. Gospodine Pislar, imate li još pitanja? Dakle, kao što ste sami rekli, treba nam vrlo odvažan plan vi ovdje predviđate restrukturiranje koji će se odnositi na poseban program za mlade i djecu. No mene zanima sada koji su konkretni planovi za E, znači za uspostavljanje tih e, cjeloživotnog učenja i osposobljavanja kako bi se osiguralo raspolaganje tim kompetencijama. Dakle, moramo se e, koristiti i inteligentnim sustavima za zagrijavanje također, moramo koristiti nove tehnologije kao što su printe 3D. Kako sve te tehnologije se uključuju i uvrštavaju u te nove sposobnosti i kompetencije? Da, ja sam to već napomenuo i ranije, dakle to se, mm, to je rad koji se mora koordinirati na razini potpredsjednika. E, ja sam bio i ministar za zapošljavanje, te sam morao surađivati sa razno raznim povjerenicima, također i povjerenikom Spinasom. E, što se tiče e, stručnog osposobljavanja, mi smatramo da je to jedno od ključnih pitanja, zato što strukovno obrazovanje nije nešto što treba se smatrati kao sekundarnim e, pitanjem ili nečime što bi bilo, znači obrazovanje druge klase, niste bili dobri u školi pa ćete ići na strukovno obrazovanje. Ne, upravo suprotno, strukovno obrazovanje je jedan od temelja i to moramo promicati. Europska komisija je napravila jako puno kako bi se e, promicalo to strukovno obrazovanje na europskoj i nacionalnoj razini, ali i puno dalje e, od same Europske unije. Znamo da one države u kojima je strukovno obrazovanje snažno, tamo je niska nezaposlenost mladih i to je onaj temelj na kojem moramo raditi. Ja vas mogu uvjeriti da ću u to strukovno obrazovanje integrirati, integrirati i digitalni aspekt i da trebamo osmisliti i nove vrste osposobljavanja koje će biti izvan ove klasične strukture je Obratit ću vam se na danskom jeziku. Hvala vam lijepo što ste došli. Mi živimo zapravo u jednim vremenima klimatskih promjenama i generacija naših prijatelja pokreta Fridays for Future eh, želimo upravo promjenu prema eh, pravednoj tranziciji sve ono što ćemo sada uslijediti, moramo kao europljani doista poduprijeti najbolju socijalnu zaštitu kako bismo e, zaštitili kako nitko ne bi e, pa u siromaštvu zbog e, gubitka radnog mjesta ili zbog promjena u karijeri. Mi znamo u Danskoj da što znači visoka razina socijalne sigurnosti koja omogućuje radnicima da zapravo e, budu svakako uključeni u cjeloživotno učenje. Hoće li europsko zakonodavstvo omogućiti minimalni prihod, što nije isto i što je minimalna plaća, kako bismo bili sigurni da evropljani imaju fleksibilno e, mogućnost rada i ujednačenu e, profesionalni i privatni život, a kada je riječ e, zapravo da ne odnose na siromaštvo. Izvolite, dvije minute. Na prvom mjestu želio bih kazati da ono što ste istaknuli u početku apsolutno mogu to podijeliti e, s vama političke smjernice koje je imenovana predsjednica dala. Jasno je navedeno da želimo u Europu upravo izgraditi društvo koje će biti zasnovano na socijalnoj pravdi i na pravednosti i općenito i to moramo težiti za time povijesna iskustva nam ukazuje na to da to više ne postoji kao apsolutno jamstvo pa čak i evropljani mogu poludjeti to je središnica e, političke e, ludosti to je središnica našeg europskog načina života i socijalnog modela što se tiče prihoda, minimalnog prihoda, u većini naših država, gotovo svima, i imamo neku vrstu e, minimalnog prihoda, ali on se razlikuje. E, može biti niska u nekim, a visoka u nekim drugim članicama. Možete kazati da je to subsidarnost, no postoji nešto što je ipak zajedničko, zajedničke interese, da se ipak ima jamstvo, da svaki građanin, europski građanin mora e, dostojno živjeti, pa čak i ako ta osoba ne može biti na tržištu rada i naći se na tržištu rada, a i isto tako i zarađivati za vlastiti život. Zbog toga moramo pogledati i koji su to kriteriji koji bi trebali biti ispunjeni, koji bi omogućili upravo ovaj dostojan život e, kao i minimalna plaća i minimalni prihod ne može biti isti u Bugarskoj, Luksemburgu ili negdje drugdje. Mora svakako uzeti u obzir općenito standard pojedine države, e, gospodarske uvjete, financijske, proračunske uvjete, ali mora se zajamčiti svakom europskom građanu gdje god da živi, gdje se nalazi dostojan život. I na tome moramo poraditi, a isto tako Pitanje je koji je instrument koji je bio e, prilagođen tome, to se upravo mora dogoditi kroz dijalog i raspravu sa članicama i prije svega svim organizacijama koje se bave siromaštvom i uključivosti. Želim čuti što nam oni mogu kazati pod pitanje. Hvala vam lijepa. Ja bih e, rado stavila svoje slušalice, ali Evo, kada ćete preuzeti obvezu da se u, sa povjerenikom Dombrovskisom i gospodinom Timmermansom u prvih stotinu dana kako bismo imali upravo ovu tranziciju. Nisam, mm, malo je kasno započeo prijevod. Drago mi je što ste uputili ovaj odgovor. Želite li preuzeti obvezu da ćete ovo pitanje proslijediti gospodinu Borovsku svojim Timmermansu kako bi se upravo ime pozabavili u prvih stotinu dana? Ne možemo završiti sve u prvih stotinu dana, ali e, moramo vidjeti što, što bismo radili do kraja mandata, ali potpuno je jasno da e, građani očekuju jasne signale koji se trebaju dogoditi vrlo brzo. Moramo sjesti, vidjeti koji su najbolji instrumenti i koji su najbolji, e, zapravo koja je uloga Europske unije u promoviranju ovog standarda minimalnog prihoda u čitavoj Europi. To će se dogoditi vrlo brzo. Nećemo to sigurno odgoditi do kraja mandata, već vrlo, vrlo brzo ali moram kazati, moramo se konzultirati. Ja insistiram upravo na tome, mi povjerenici ne možemo znati sve, pretpostavljam da je tako. Ali zbog toga se moramo konzultirati sa onima koji znaju o tim temama daleko više nego što to mi. Gospođa Žame. Hvala, gospođo predsjednice. Da, e, gospodine povjereniče, naši građani su jako zabrinuti zbog e, zapošljavanja i imamo e, strahove zbog produktivističkog modela i prevelikog potrošnje koja bi dovela do jednog modela koji je neprihvatljiv. Europska politika uključivosti e, migranata na e, tržište rada ugrožava europske građane e, jer time bi se smanjili dignitet rada. Ovdje imamo upućene radnike i pitam što kada ćete dopustiti ekonomiji da služi građanima, a ne suprotno. Drugim riječima, kada će Europska unija biti na e, usluzi građanima, a ne obratno? Predsjednica, izabrana predsjednica je jasno rekla koji je njen cilj. Ona želi da Unija i gospodarstvo Europske unije bude na usluzi i svih građana Europske unije i sve što imamo u njenom programu i e, sve ovo što sam vam rekao ima samo jedan cilj, a cilj je da se osnaži socijalna zaštita E, institucija socijalne zaštite u Europi. O drugim riječima, da se e, osnaži i ponovno aktivira socijalni napredak, da se prilagodimo gospodarstvu koje se mijenja, gospodarskim prilikama koje se mijenjaju. Globalizacija e, je jedan važan čimbenik. Ne smijemo tu biti naivni i upravo zbog toga trebamo e, se uključiti u upravljanje globalizacijom. Što se tiče socijalnog dumpinga, e, izlazeća komisija je e, dala vrlo važne prijedloge u odnosu na upućene radnike. To je još uvijek nije na snazi jer još uvijek prenosimo direktivu. Međutim, imamo načelo koje je izuzetno važno, to je temeljno načelo koje treba čuvati i koje treba provesti, to je da za isti rad na istom mjestu e, e, su radnici jednako plaćeni. To je prava mala revolucija u Europskoj uniji. Kada smo počeli pregovore e, u vezi te e, direktive, nije to bilo lako, međutim uspjeli smo u tome. Tako da ćemo nastaviti raditi na socijalnoj pravdi, na socijalnoj zaštiti sa ovim instrumentom koji sada postoji, a to je preporuka za socijalnu zaštitu za sve i uključivost. I upravo zbog toga govorimo o garanciji za mlade, za djecu, sve to e, će osnažiti e, socijalnu državu u Europskoj uniji. I Europska unija može biti ponosna na to. Želite li dodati još jedno pitanje? Da. E, uberizacija našeg društva je nešto što je danas činjenica u mom kraju. E, su građani ljutiti zbog toga što umjesto e, da imamo e, naše radnike imamo upućene radnike, a mi više nemamo stručnjake ni zanate. Nadalje, e, pojednačenje, izjednačenje e, plaća, ali prema najnižima. Zatim ugovori e, o trgovinskim razmjenama, trgovinski ugovori i oni su čimbenici za krizu. Nama svakako treba biti podrška građana e, za sve to. Treba ih uključiti u to. Ja, sam, ja vidim da ovaj sustav ne funkcionira. E, mi smo e, govorili o zaštiti radnika koji rade na platformama, digitalnim platformama. To je ono što vi zovete uberizacija. Upravo je komisija najavila da će raditi na E, priznavanju socijalnih i radnih uvjeta e, onih koji rade na digitalnim platformama. To je nešto e, čime ćemo se početi baviti vrlo brzo možda ne 31. dana, ali vrlo brzo. Radi se o jednom e, dijelu gospodarstva koje se razvija i to vrlo brzo, u kojemu sve nije loše, tako da trebamo jako brzo postići jedno socijalno uređenje e, ovih e, radnika na digitalnim platformama. Što se tiče obrazovanja i želimo ulagati, čuo sam i jedne i druge, i čuo sam da jako puno ulažemo u obrazovanje mladih, a i u e, strukovno obrazovanje. I to je jamstvo za mlade da će naći e, korektno plaćene poslove zaposlenja koje su dovoljno sigurne isto tako. Gospođa Rafalska. Zahvaljujem. Jedan od prioriteta nove Europske komisije je u svakom slučaju podržavati razvoj malog i srednjeg poduzetništva, jednako kao i e, u mobilizacija, mobilnost radnika. E, to su po meni vrlo važni elementi. E, upravo se sada radi i na reviziji koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Ovdje razmišljamo o uredbi 873. Mene sada zanima hoće li ove promjene koje su bile predložene, hoće li one povećati opterećenje za same poslodavce, hoće li se povećati birokracija i hoćemo li zbog toga imati negativne posljedice e, za sektore poput međunarodnog prometa, za e, građevinu ili također za sustave E, pružanja pomoći i skrbi. E, smatrate li da je nužno revidirati te odredbe i mislite li poticati kompetitivnost na tržištu rada? Htjela bih vas podsjetiti da postoje jako puno država kao što su Njemačka, Belgija, Luksemburg, Švedska, Poljska, Mađarska, e, Češka i Slovačka koje su bile protiv te uredbe. Hvala vam. Da, ja se u potpunosti slažem s vama kada kažete da malo i srednje poduzetništvo, da su oni iznimno važni za naše gospodarstvo i za naše ciljeve te za otvaranje radnih mjesta. E, oni su, to su zapravo poduzetnici koji stvaraju najviše radnih mjesta, ali istovremeno se moramo osigurati da svi oni koji jesu zaposleni imaju dostojanstvene radne uvjete, radili oni u velikim tvrtkama ili u malom i srednjim poduzećima. Svaki građanin, svaki radnik u Europi ima pravo imati e, pravednu plaću te pravedne radne uvjete. Mi moramo pomoći, moramo podržati male i srednje poduzetnike u ovim promjenama koje jesu očite. Moramo im pomoći da se uklope u tu novu e, ekonomiju, u to digitalno gospodarstvo. To je iznimno važan element i mi ne možemo graditi budućnost malog i srednjeg poduzetništva e, na lošim radnim uvjetima i malim plaćama. To nije budućnost gospodarskog modela u Europi. Ja se slažem da e, pitanje administrativnog opterećenja i uvijek i dalje postoji kao prioritet na našem dnevnom redu. Mi moramo nadzirati e, situaciju da ta opterećenja ne bi ugrozila konkurentnost našeg malog i srednjeg poduzetništva. Znači moramo biti jako oprezni kada je riječ o uvođenju stalno novih zakonodavstava i zaista moramo dobro procijeniti je li novo zakonodavstvo uistinu nužno. E, ne možemo reći niti da e, gospodarstvo ne treba imati baš nikakve okvire. Dakle, ono što se mora napraviti u postojećim okvirima, to se mora napraviti. Postoje neki e, elementi elementi koji stvari mogu olakšati, a ja i tekako vjerujem u naše nove digitalne kapacitete koji će sve stvari učiniti transparentnijima i jednostavnijima, posebice za male i srednje poduzetnike kroz europski sustav razmjene po pitanju socijalnog osiguranja, zbog vrlo brze razmjene podataka koje možemo osigurati i također e, zbog e, uvođenja znači europske e, kartice, znači socijalne kartice. Zahvaljujem. Imate li dodatno pitanje? E, gospodine povjereniče, Znači, evropska socijalna politika koja nije baš e, jako prisutna na području e, obitelji, smatram da je to veliki problem. Jako malo se govori o obitelji. Europa se, e, obitelj se na razini Evropske unije raspada i mm, uništava. Mene zanima koja je uloga obitelji u europskoj socijalnoj politici. Ja sam svjesna da je politika za obitelji, za obitelji, znači autonomna politika država država članica, ali mislim da se bez obitelji socijalni ciljevi neće moći ispuniti. Kod nas u Poljskoj e, jaka obitelj znači i jaku Poljsku, možemo li to reći za ostatak Europe? da svi se slažemo da je obitelj temelj našeg društva. Ja mislim da to nitko ne dovodi u pitanje. A kada govorimo o siromaštvu djece, kada govorimo o e, ravnoteži između e, radnog i privatnog života, kada govorimo o borbi protiv siromaštva vrlo jakim sredstvima, tada govorimo i o podržavanju i e, pomaganju obiteljima, zato što je siromaštvo djece prvo siromaštvo siromaštvo obitelji. Znači, siromašna djeca zive u siromašnim obiteljima. I mi moramo dizajnirati politike ne samo kroz djecu koja mogu pomoći, nego politike koje će pomoći obiteljima. Dakle, e, ja ne vidim da Evropska unija ne pomaže i ne podržava obitelji. Ja baš mislim da naša politika jest usmjerena na to da pomaže obiteljima tako da im daje dobre društvene i gospodarske mogućnosti te također prilike za djecu da idu u školu i da, i da imaju e, dobru zdravstvenu skrb i da imaju zaista jednake mogućnosti. Dakle, to je dio jedne aktivne obiteljske politike koju Europska unija podržava. Ali također ja vjerujem da su obiteljske politike isključivo nacionalna nadležnost, ali da mi moramo utvrditi ona temeljna e, pravila i načela kako ne bi došlo do diskriminacije isključivanja. E, ovo e, uvijek se ovaj dodatno pitanje mora držati ovog glavnog pitanja. Gospodin Wilson, izvolite imati riječ. I will be speaking in Danish. Hvala, ja ću govoriti na danskom. Schmidt. Gospodine Schmidt, u vašem pisanom odgovoru koji ste dali Europskom parlamentu kazali ste da Europska inicijativa za minimalne plaće treba poštivati i isto tako i socijalne partnere kompetencije nacionalnih zakonodavstva te isto tako i nacionalno zakonodavstvo kao takvo. Možete li nam jamčiti da ćete E, minimalne plaće budu fiksirane od strane europskog zakonodavstva poštivati upravo one države članice koje nemaju minimalne plaće, a isto tako koje ostvaruju pravo na minimalnu plaću kroz e, kolektivno pregovaranje, kao što mi to činimo u nordijskim zemljama. Želim znati kako ćete osigurati ovu pretpostavku. We, Govorili smo o važnosti, o doista e, važnom kolektivnim pregovorima i kako onda možemo ojačati kolektivno pregovaranje u čitoj Europi kako bih ja mogao, ako sam to istaknuo i da dijelim upravo ovako mišljenje s druge strane, oslabljivao sustav koji je zasnovan na kolektivnom pregovaranju i koji je bio do sada vrlo uspješan, a koji je uključivao isto tako i ostvarivanje pravednih eh, plaća i naknada u području rada. Stoga taj okvir za minimalne plaće ni na koje neće ne znači, to želim naglasiti, ne znači da će podupnik staviti sustave koji su nastali kroz kolektivno pregovaranje, a koje osigurao pravednu plaću u svim onim državama i koji se tamo primjenjuje i nećemo ni na koji način e, ustrajati na tome da se izmijene ove e, vrlo stare i vrlo utemeljene e, načine utvrđivanja minimalne plaće. Ne želimo fiksirati ni na koji način minimalnu plaću. Kako bismo to uopće mogli učiniti? Ono što želimo je stvoriti jedan okvir prije svega kad je riječ o onim članicama koje ovaj sustav kolektivnog pregovaranja ne postoji. Kako bismo upravo osigurali ove minimalne plaće i to upravo na transparentan način, predvidiv način, to je okvir kojeg moramo oformiti. A to pak neće dodirnuti ni na koji način ni kulturu, ni tradiciju kolektivnog pregovaranja, svugdje tamo gdje se plaće u svim sektorima, pa čak i minimalne plaće, definiraju upravo kroz e, kolektivne pregovore. Ne vidim nikakvu opasnost e, da je ovaj sustav ugrožen i moramo ga očuvati i želim upravo pozvati da se kopira ovakav model. Gospodin Filmsen, izvolite. Hvala, gospodine Šmit. Kao jedno dodatno potpitanje želim postaviti E, sljedeće pitanje, možete li se složiti da prijedlog minimalne plaće i zakonodavni okvir treba sadržavati i izuzetak za sve one članice koje imaju visoku razinu zaštite radničkih prava, isto tako kroz upravo kolektivne ugovore koje su sklopljene? Ako želite to nazvati izuzetkom, onda neko je to izuzetak, ali bio sam, vjerujem, jasan. Nećemo e, na bilo koji način poremetiti ili na bilo koji način e, ugroziti takav sustav e, kroz kreiranje sustava minimalnih plaća u Europi. Moramo sačuvati ono što je dobro, da poboljšati ono što ne funkcionira i to je najbolji odgovor koji vam mogu dati. Drugi krug je pitanje, već deset minuta kasnimo u našem vremenskom rasporedu. Molim vas da budete precizni kad je riječ o pridržavanju ovih vremena. Gospođa Fransen, imate Izvolite, mogućnost postavljanja pitanja. Eh, Zahvaljujem, govorit ću na nizozemskom. Eh, povjereniče, digitalizacija i razvoj eh, gospodarstava za rad na platformama nudi velike mogućnosti za naše radnike za samo zaposlenike također se i povećao broj radnih mjesta, ali kada govorimo i o e, znači, digitalnim platformama, to je nešto što predstavlja negativne posljedice po pitanju narušavanja uvjeta rada. Dakle, ugovaranja, vrlo kratkoročnog ugovaranja i nejasni e, radni uvjeti. Dakle, ako želimo zajamčiti socijalna prava svim radnicima, bez obzira na njihove ugovorne odredbe, mene sada zanima što ćemo napraviti kada se radi o direktivi o upućivanju radnicima. Može li se to primijeniti na ove e, digitalne platforme i možemo li na taj način zajamčiti radne uvjete za te radnike? Kao što sam već e, spomenuo, moramo se potruditi da, tehnološka, e, da tehnološki razvoj da nam ne izmiče iz ruku i da socijalna jamstva i socijalna zaštita koju smo stvorili u Europi da napokon e, da ne bude bude u potpunosti uništena ovom tehnološkom evolucijom, tehnološkim razvojem. Dakle, ne znam znate li u Kaliforniji su sada usvojili zakon o radnicima na platformama. To je iznimno zanimljivo zato što je to nešto što će zapravo napokon pomoći radnicima upravo tamo gdje su te digitalne platforme i E, usvojene i izmišljene. Dakle, tako će se pomiriti jaz između e, znači, socijalnih uvjeta i radnih uvjeta. I to je ono čemu trebamo e, težiti, to je ono na čemu je počela raditi ova komisija. Dakle, ovdje govorimo o direktivi o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima, također govorimo o preporukama vijeća za pristup socijalnoj zaštiti moramo se osigurati da ta prava budu ojačena, da se ona i dalje razvijaju i da ljudi koji rade na platformama imaju jednaka socijalna prava kao i svi drugi radnici. Oni bi također trebali imati i pravo na kolektivno ugovaranje. Dakle, kada se ljudi udruže, također i kada je riječ o digitalnim platformama koji su vrlo često samozaposleni, da oni e, znači nisu ti koji će ugnjetavati e, zakoni konkurencije, nego da im zaista osiguramo ista prava. Jedino ćemo na taj način moći imati sveobuhvatni pristup socijalnim i radnim e, pravima digitalnih, znači radnika na digitalnim platformama. Dakle, time se, oko toga će, time će se baviti i potpredsjednica Vestager, također i povjerenik za industriju, a moja uloga će biti zapravo da surađujem s njima vrlo blisko i sa svim drugim dionicima kako bismo uspostavili dobre standarde za ljude u novoj digitalnoj ekonomiji. Izvolite, gospođo Francen, imate li možda još koje pitanje? Zahvaljujem. E, ja ne mislim da bi zapravo e, nitko se ne bi trebao zadovoljiti malim ambicijama. Mi u Belgiji imamo jako velika očekivanja po tom pitanju jer smatramo da kada bi, e, kako bi se mogao nastaviti dobar rad vašeg, vaše prethodnice, trebali biste kako raditi na tom pitanju. Moje sljedeće pitanje tiče se jedne od e, točki koja je na dnevnom redu već neko vrijeme, a to je kako se možemo suočiti sa problemom samozaposlenih. Dakle, što predlažete, a da time ne ugražavamo njihova prava? Dakle, nitko ne želi napadati samozaposlene. Oni koji žele biti samozaposleni trebaju ostati samozaposleni. Postoji jako puno mladih ljudi, ljudi koji žele biti samozaposleno i mi ne želimo e, zabraniti im da to i budu. Druga točka, kad ste to već spomenuli, dakle, samozaposleni bi trebali imati jednak ka jednaku socijalnu zaštitu kao i drugi radnici. Jer ako im ne možemo zajamčiti socijalnu zaštitu, onda će imati veliki problem u idućih 10, 15 ili 20 godina ili trenutno ako nemaju zdravstveno osiguranje. Što će se dogoditi ako su bolesni, ako nemaju osiguranje u slučaju nezgode? Dakle, postoje slučajevi u kojima e, je došlo do samozaposlenih u e, Uber znači e, e, tvrtki koji nemaju zajamčena sva prava. Dakle, e, hoćemo li uistinu prihvatiti to pravedno samozaposlenje gdje imamo sve, sva prava za njih, ali i to krivo samozaposlenje gdje ljudi nemaju sva prava i to je ono što moramo u svakom slučaju pokušati ispraviti. Gospođa Vint, izvolite vaše pitanje, imate jednu minutu. Taler dansk. tak for at være... det ću na danskom. ...ved siden af mig heroppe. Arbejdsmiljø og sikkerhed er et spørgsmål om liv. Sigurnost uvjeta rada, eh, to je često pitanje života ili smrta za eh, evropske radnice, radnike. Upravo zbog toga smo mi kao socijalisti razočarani što e, gospođa e, predsjednica u e, vašem pismu koje vam je uputila nije tražila da poboljšate uvjete rada. Komisija hoće li ona razviti strategiju sigurnosti na radnom mjestu do kraja mandata. U početku je postojala takva inicijativa. Međutim, ne vidimo E, viziju za smanjenje e, tih e, nesreća na radu. Želite li nešto učiniti u vezi s tim, odnosno ma kancerigene, mutagene tvari i sve ostale stvari ili opasnosti na radu? Ako se ne varam, Tre, e, sigurna ekonomija znači ekonomija koja e, štiti ljude na radnim mjestima i potpuno je skandalozno da e, kada građani idu raditi da su izloženi e, opasnim tvarima ili opasnim uvjetima rada i da imamo čak i smrtne slučajevima, slučajeve na radnim mjestima. Vi e, kažete da to nije u mom e, mandatu. Naravno da jeste. Govorili smo o uvjetima rada, o platformama. Međutim, to je broj deset načela socijalnog e, stupa. To je deseto načelo, imamo akcijski plan e, koji predviđa provedbu socijalnog stupa. Moramo e, također usvojiti i zakonodavne mjere kako bismo proveli socijalni stup. Naravno da ne mogu uopće zamisliti da e, kada istekne e, okvir da kažemo da nam to više ne treba. Ja ću sigurno na tome nastaviti raditi e, i sigurno ću dati prijedloge kolegiju. Moramo raditi i na novim pitanjima koja su važna. <clears throat> Govorili ste o gemin i drugim tvarima Mislim e, da e, imamo dobre prijedloge kako bismo što prije e, pokrenuli ovu direktivu i krenuli sa zakonodavnim postupkom, međutim imamo i druge oblike opasnosti i zbog toga nam trebaju socijalni partneri. Oni trenutačno razmišljaju o digitalnom gospodarstvu, ali i u tu, i u tu raspravu imamo uvjete rada koji su uključeni jer imamo e, recimo što se tiče zdravlja i sigurnosti na radu imamo pitanje mentalnog e, zdravlja koje je sigurno uključeno u ovo. Želite još jedno pitanje? Da, Agencija za uvjete rada, Europska agencija za uvjete rada e, traži manje stresa na radu i kaže da se upravo produktivnost može e, izgubiti zbog mišićno poremećaja mišićno koštanog sustava. Međutim, prethodni e, povjerenici nisu ništa učinili u vezi s tim. Ako vi e, postanete povjerenik, hoćete li nešto učiniti da poboljšate uvjete rada, da smanjite bolesti vezane za stres i ostale pa da, upravo sam to spomenuo. E, to imamo e, u vidu jer e, imamo firme u kojima ljudi doista pate od stresa. Ponekad imamo čak i e, samoubilačke ideje. To je nešto e, što e, je važno za zaposlenike, ali isto i za cijelu firmu i za sve čimbenike u tom lancu. Moramo naći prava rješenja kako bismo smanjili stres e, na radu, e, smanjili e, izgorjevanje na slučajeve izgorjevanja na radju burnouta ili ove mišićne po, i poremećaje mišićno koštanog sustava. Trebamo imati jedan praktični pristup koji će biti prilagodljiv. Moramo biti kao prvo svjesni toga da je to loše za sve. To je loše za poslodavce, za firme i za građane. Kad imate e, ljude koji pate zbog e, psihičkih problema, oni su e, odsutni, budu odsutni dugo vremena, tjednima, mjesecima, teško ih je ponovno vratiti na rad. Tako da trebamo povisiti razinu svijesti, a siguran sam da ćemo naći neko rješenje. Gospođa Rene, e, da, hvala. E, dakle, slobodna, slobodni protok građana, to je e, uspjeh u Europi, imamo bolju razmjenu među građanima Europske unije, to otvara nova tržišta firmama, zaposlenicima i stvara prosperitet. Međutim, e, evropljani imaju sve više osjećaj da ta pravila nisu pravedna i da zapravo tu imamo neravnopravnu konkurenciju među građanima, onda e, i e, među radnicima. Dva poduzeća koja rade isti posao na istom mjestu, u istoj zemlji mogu imati različit trošak različitu cijenu rada zbog e, različite razine socijalnih davanja. E, kakav odgovor imate na to jer je to sigurno nešto što ugrožava e, osjećaj pripadanja Europi. Mislim da je slobodan protok usluga i radnika E, ono što je temelj Europe i ako to načelo korektno primjenjujemo bez socijalnog dumpinga i prijevara je nešto što je dobro za sve nas. Međutim, čim se pojavi socijalni dumping, <clears throat> onda e, je e, to nešto što može ugroziti povjerenje u Europi. Mi smo radili na direktivi o upućivanju radnika. E, radili smo na toj direktivi isti, ista plaća za isti rad na istom mjestu. E, trebamo e, korektno provesti tu direktivu i to je u interesu svih, ne samo u interesu država koje primaju upućene radnike, već i u interesu država članica koje upućuju radnike, jer nitko ne smije e, se koristiti tim socijalnim dumpingom. To jednostavno nije u e, duhu Europske unije. Tako da e, doista računam na Europsko tijelo za nadzor E, koje će e, nadzor rada koje će pratiti e, provedbu i poštivanje ovih pravila. A sada problem e, socijalne zaštite. Mi nemamo europsku socijalnu zaštitu. Svaki e, radnik ovisi o svom sustavu socijalne zaštite. Dakle, kada imamo upućene radnike koji rade u drugim državama, ne možemo natjerati e, tog radnika da se upiše u sustav socijalne zaštite E, te države u koju je upućen. E, tako, to jednostavno ne bi bilo moguće. Mi ćemo analizirati e, sve situacije i vidjeti je li moguće i je li zbog upravo zdravstvene zaštite, socijalnih, socijalne zaštite nemamo iste uvjete za sve. E, gospođa Brune, hvala. E, dakle, dodatno pitanje. Ta bolja e, socijalna konvergencija, jer mislite da je to možda odgovor na problem koji imamo u mnogim državama, a to je da mnogo vještina nedostaje u državama članicama. Naš cilj je ekonomska konvergencija, to je vrlo važno jer ne možemo imati solidarnu Europu ako imamo e, vrlo velike razlike što se tiče e, gospodarskog razvoja, ali naravno i socijalna konvergencija jer ta solidarnost e, i prosperitet za sve države članice je obećanje koje je dala Europska unija. To, podnos, to naravno e, podrazumijeva e, korektne e, dohodke i korektne radne uvjete za sve kao i socijalnu zaštitu. Veliki broj Evropljana rade i žive u drugoj državi članici Europske unije nego što je država članica porijekla. Time upravo doprinose i rješavaju problem manjka nekih e, vještinja ili radne snage. Međutim, e, slobodan protok e, građana to je nešto što je korisno za sve i na taj način ćemo doći do solidarne Europe. Hvala lijepa, gospodin Ferber. Ja ću pokušati na njemačkom, gospodin Schmidt. U vašem mandatnom dopisu koje ste dobili jest izgradnja s, reosiguranja u slučaju nezaposlenosti. Vi ste kazali u uvodnom izlaganju e, nešto o makroekonomskim stabilizatorima. Volim bih znati kako zamišljate tako reosiguranje u slučaju nezaposlenosti, kako bi ona trebala biti oblikovana, a do se dovodi do toga da dođemo do moralnog hazarda, da dakle zapravo učinimo neka obećanja kao država iza kojih ne možemo stati. E, Želim bih čuti od vas kako zamišljati jedno takvo osiguranje. Na prvom mjestu želio bih e, kazati i da sve ovisi o uvjetima kada se ovako reosiguranje e, uopće stupa na snagu, odnosno kada u tom dotičnom slučaju se primjenjuje. Moramo to definirati koji je to gospodarski šok koji se događa, a da pređemo na taj mehanizam da bi upravo kroz reosiguranje ostvarili svoje prava. To su upravo parametri koje moramo zajednički definirati. Upravo u tom kontekstu moramo i osigurati preduvjeti da nemamo taj hazard prije toga, to je pitanje. Dakle, nije e, da taj instrument dovodi do moral hazarda, već bi to dovelo do svega onoga što je prethodno bilo već stupilo na snagu. Što znači da moramo se pobrinuti o tome da imamo dobru proračunsku politiku. Znam da se vi e, jako zalažete za to i da upravo e, imamo države članice koje e, moraju poštivati pravila. Ne možemo imati situaciju da ne poštujemo pravila, a onda se pojavlja instrument i taj će spasiti situaciju. To uopće nije smisao ovog instrumenta. Ali da su mogući šokovi u gospodarstvu i da su ti šokovi asimetričke naravi i da su često sastavnim dijelom i našog gospodarskog sustava, te šokove u tom kontekstu moramo ublažiti, ne da imamo e, stalne transfere s jednih na druge koje se na taj način organiziraju, već da osiguramo preduvjete da u slučaju takvih e, šokova samo gospodarstvo ne propadne u cijelosti, već da i sudionici i radnici u tom gospodarstvu imaju socijalnu sigurnost, pa i kada država ima velike poteškoće financirati e, socijalna pitanja i to se mora omogućiti kroz e, ovo reosiguranje i optimist kad je riječ o tome. Gospodine Ferber, konkretno, kada pogledate gospodarsku situaciju država u posljednjih nekoliko godina ili u posljednjem desetljeću, gdje konkretno biste kazali da bi imali slučaj ili primjer da upravo ovako sustav reosiguranja nezaposlenosti u kojem konkretnom slučaju bi bilo primjenjivo? Pa evo, konkretni slučaj, ne znam da li je to baš pravedno sada iznositi. Kada pogledamo ovu zadnju krizu koju smo prošli, tada mogu zapravo istaknuti da nije uzrok e, bio preko e, mjerni e, proračunski deficit koji već zapravo su radnici bili žrtvama ovih kriza Uspog tome što su te države imali i proračunski višak. Znam da je sigurno o kojem državama je riječ, pa čak i zemlje sa juga Europe. Oni su bili obuhvaćeni krizom i prve žrtve su bili mladi ljudi. Mladi koji nisu mogli pronaći radna mjesta i koji su ostali bez zaposlenja i to su bile prve žrtve i zbog toga smo i stvorili jamstvo za mlade. Oprostite, ne možete postaviti daljnja pitanje bez komentara, bez ikakvih napona. Gospođa Nena Đel, e, u ime Eko, na vaše pitanje, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Gospodine Šmit, vi ste istaknuli važnost eh, socijalno gospodarstva u smanjenju siromaštva i smanjenju neravnopravnosti. Želim pozdraviti ovaj cilj koji je komisija postavila u gospodarskoj eh, socijalnom gospodarstvu, jer to će pospješiti gospodarski model, a isto tako i pozabaviti ključnim socijalnim pitanjima. Možete li pojasniti socijalno gospodarstvo u tranziciji, u pravednoj tranziciji i suočiti je dakle, sa onim posebnim potrebama koje postoje. Također, isto tako kad je riječ o tržišnim uvjetima e, i kad je riječ o reosiguranju i sustavu reosiguranja za nezaposlenosti, možete li izložiti kako potpora država članica koju ulogu treba imati, koji su bili protiv toga i kako ćete osigurati da upravo ovako kontraciklični stabilizacijska funkcija upravo e, na neki način omogući da i nacionalne sustave zapošljavanja budu stimulirani i da javne investicije bez ikakve uvjetovane kondicionalnosti u tom pogledu e, bude kao negativna pojava ovog sustava. E, što se tiče socijalno gospodarstva u čitavoj Europi. Imamo socijalno gospodarstvo u čitavoj Europi koja zapravo se događa u našim regionalnim područjima i koje daje e, zaista značajne socijalne usluge kad je riječ e, prije svega za one osobe kojima je to najpotrebniji i gdje postoji upravo i jamstvo gdje se skrb o djeci, skrb o starijim osobama to je doista važan sektor u našem društvu i taj sektor moramo osnažiti. Ne zato što e, nudi tako dobre socijalne usluge, već je to i aktivno stvaranje radnih mjesta. Vidjeli smo u vremenima krize, da je to sektor gdje u konačnosti zapravo nije došlo do e, nestanka radnih mjesta, već je stvoren nova radna mjesta, a isto tako su bili sustavom reosiguranja za nezaposlenost. To moramo promovirati. Kad je reč o investiciji, to je doista važno. Parlament je upravo e, dozvolio da se i strateške investicije na Junkerovom planu dogode, a isto tako i pravo da se kreditiraju i upravo e, projekti socijalnog gospodarstva. To je prepoznato kao e, gospodarska i socijalna uloga sveukupnosti jedne gospodarstva gospodarstva i zbog koga se moramo upravo fokusirati na investicije u socijalnom području. Ako imamo konkurentno gospodarstvo, moramo imati i dobre socijalne preduvjete, što znači investicije u obrazovanje, u skrbi o djeci i o zdravlje. To je dobro gospodarstvo, a to je upravo stabilno socijalno okruženje koje stvarate. Investicija u socijalne usluge je izuzetno važna. Novo gospodarstvo postoji poveznice između novog gospodarstva, ali postoji isto tako i održivost gdje socijalno gospodarstvo može odigrati aktivnu ulogu. Novi modeli u području E, energije. Kada je riječ e, o reosiguranju za nezaposlenosti, moramo doista uvjeriti i na neki način oduzeti sve one rezerve koje možemo čuti, a da to nije model koji će samo financirati ili i dovesti do rizičnih ponašanja, već e, to je sustav koji treba omogućiti i dobrobit u svim državnim članicama i u jednostavnoj Europskoj monetarnoj uniji. Gospodin, izvolite. Što se tiče nezaposlenosti, a isto tako i utjecaj digitalizacije i umjetne inteligencije. 50% e, radnih mjesta u Europskoj uniji će se promijeniti ili nestati. 61 milijun zaposlenika sa niskim kvalifikacijama što ćete vi kao povjerenik e, upravo učiniti u ovom e, raskoraku između potrebnih kvalifikacija i postojećih kvalifikacija, a isto tako sve što bi bilo potrebno kada je riječ u tehnološkom sektoru? ovih 50% ne bih e, se osvrnuo na to, ali digitalno gospodarstvo i digitalna transformacija će uistinu odigrati značajnu ulogu. Ono što nije uzeto u obzir, to su nova radna mjesta. Nova radna mjesta mogu se popuniti ako postoje kvalificirana radna snaga. Dakle, dodatne kvalifikacije, dodatne stjecanje veština je esencijalno za buduće razdoblje. Moramo osigurati preduvjete za mlade ljude koji će imati adekvatne kvalifikacije već i oni koji sada se nalaze na radnim mjestima moraju se obrazovati i prekvalificirati to jest e, isto tako i stvaranje novih e, radnih mjesta koje su povezane sa upravo ovim e, zaposlenicima. Moramo dakle investirati u e, dodatne vještine i dodatne kvalifikacije koje će se ostvarivati, što znači da moramo uložiti više sredstava. To je središnje pitanje i to sve skupa mora se integrirati e, zajedno u e, dakle, preporuke po pojedinim državnim članicama, što smo već učinili u bliskoj prošlosti. Stoga mislim da investicija u radnu snagu jest važna. Imamo instrumente za ostvarivanje vještine, a isto tako imamo predsjednica je osnažila ovu tematiku kad je reč o prekvalifikaciji i dokvalifikaciji. Ovo pitanje koje ste postavili nije bilo zapravo pod pitanje, već ste postavili potpuno novo pitanje. Ja bih vas doista zamolila da zaista budete i prema sami sebi odgovorni, doista kasnimo u našem rasporedu. Molim vas da isto tako E, samo jednu minutu u odgovoru na potpitanje se može postaviti možda manje komentara, a više pitanja. Gospodin Saturi iz koje će postaviti pitanje. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Mislim da se svi možemo složiti da evropsko obećanje treba e, počivati na e, e, socijalnom stupu i zakonu o radu. Međutim, događa se da se kompanije obraćaju radnicima iz drugih zemalja, rade u nesigurnim uvjetima, nesigurnim uvjetima i onda isti, iste te e, kompanije zapravo e, imaju toliko e, podkompanija, toliko podugovarača da na kraju uopće ne znamo tko je kriv i upravo zbog toga se taj socijalni stup ne poštuje. Molim vas da mi kažete, hoćete li dovesti na snagu zakonodavstvo koje će osnažiti pravo rada u Europskoj uniji kao i e, socijalnu e, e, odgovornost svih poduzeća bez obzira na to kako djeluju kako bi svi bili odgovorni i kako bismo mogli pozvati na odgovornost apsolutno sve one koji jesu odgovorni. Prvo pitanje, pitanje pod ugovorača. E, upravo prva direktiva o upućenim radnicima jasno kaže e, da e, svi oni koji sklapaju podugovore su isto tako odgovorni. Postoji cijeli lanac odgovornosti koji mora biti vrlo jasan i koji treba vrlo jasno identificirati i upravo tražim od Europskog nadzornog tijela za rad da to prati i da se da ne dođe do e, ne, gubljenja odgovornosti, a da onda trpe zapravo građani koji su e, upućeni u e, fiktivne kompanije. dakle, ovdje se radi o provedbi pravila, ko, provedbi pravila koja već postoje. Mislim nadalje da moramo biti svjesni toga da taj, taj, ta ideja opće konkurencije u kojoj svako u konkurenciji sa svakim, to ne može biti temelj našeg gospodarstva. Moramo e, pronaći ponovno pravu socijalnu ekonomiju sa pravima i sa pregovaranjem socijalnih e, e, dionika. Drugim riječima, socijalna prava za sve kategorije radnika. Radnike na platformama, upućeni radnici koji ne mogu raditi u bilo kakvim uvjetima. Trebaju pravila koja su striktna, ali isto i takve kontrole. Naravno e, da imamo zlouporabe, slučajeve zlouporabe. Svaki put se trebamo upitati kako ugraničiti takvu zlouporabu, kako se boriti učinkovito protiv nje. Znam da svi ovi novi oblici rada, e, samo zaposlene osobe koje zapravo ne žele to biti e, upućeni radnici. Za sve to nam trebaju pravila i radit ćemo na izradi takvih pravila pet sljedećih godina. E, dodatno pitanje, čini mi se da što se tiče podugovaranja i upućenih radnika da e, je na nacionalna odgovornost e, izrada pravila za to. Međutim, ne možemo vjerovati državama članicama za provedbu tih kontrola. Zar ne mislite da bismo trebali ići prema e, jednom tijelu koji će vršiti kontrole na razini Europske unije? Dakle, i odgovornost bila bi na razini Europske unije. Europa je uvijek mjesto gdje dolazi do napretka. E, Europsko nadzorno tijelo za rad će biti sigurno jedan važan e, e, element i važan instrument jer tu imamo naravno komisiju, parlament, države članice, ali i socijalne partnere. I upravo to nadzorno tijelo može organizirati inspekcije, na e, mjestima e, gdje se smatra da postoje takve prakse, a nadalje dati prijedloge kako bi se učinkovito borili protiv takvih zlouporaba. Jasno želim reći da države trebaju i same imati resurse i alate. Svi se e, tuže na socijalni dumping i Istovremeno ovdje govorimo u ime svoje e, države. E, istovremeno nismo e, osnažili alate i resurse inspekcije rada. Pače, suprotno, da Europa ima sigurno svoju ulogu. Europa treba na terenu dati inicijavu državama članicama e, da obavljaju takve kontrole, ali sama Europa možda ne bi to trebala činiti. Grazie, Zahvaljujem. Govorit ću na talijanskom. Poštovani gospodine Schmidt, ja bih u ovom svom pitanju htjela usmjeriti pozornost na nekoliko tema koje se tiču mobilnosti, e, prekogranične mobilnosti. Kada govorimo o prekograničnom radu, te koordinaciju sustava socijalne sigurnosti i kada govorimo o državama članicama unutar Europske unije, to je sustav koji još uvijek nije dovoljno povezan. E, prošlog ožujka ni, znači tekst nije dobio kvalificiranu veličinu u vijeću zbog oporbe nekih država članica, među kojima je bio i Luksemburg. E, kako mislite pomirati, pomiriti e, nacionalne interese vaše države sa one size fits all politikom kojom, e, koju komisija prati i slijedi u okviru koordiniranja sustava socijalne zaštite? Kada govorimo o delokalizaciji radnika i upućivanju radnika te mobilnosti radnika unutar država članica, to je nešto što može dovesti do opasnog oblika socijalnog dampinga kao što smo čuli među državama članicama. Mislite li uvesti nove industrijske politike koje će e, ograničiti tu delokalizaciju i socijalni dumping? <clears throat> Sur Što se tiče ovog prvog pitanja, 883, da nismo imali kvalificiranu e, većinu i e, Luksemburg je ispunio svoju dužnost mi smo bili u e, kvalificiranoj e, e, većini. Ja sam povjerenik, kandidat za povjerenika, nisam luksemburžanin koji želi e, postati europski povjerenik. Ono što je važno za komisiju i za svakog povjerenika to je taj europski interes, e, zajednički interes, tako da tu ne morate e, imati, ne morate se plašiti. Nadam se da ćemo imati dobro rješenje za 883, e, dakle e, uravnotežene rješenje u odnosu na sve ove aspekte e, koje bi omogućilo dobru i ravnopravnu mobilnost, dobru zaštitu za sve građane koji se, koji se tiče to pitanje socijalne zaštite. Komisija je izradila čitav niz e, instrumenata direktiva upućivanju radnika primjerice. Ona sada postoji, međutim e, treba je sada provesti. Ne treba svaki put e, stvoriti novu direktivu, nov instrument. Ono što je važno to je rigurozno primjenjivati pravila koja smo uspostavili. Ako dođe do novih situacija u kojima dolazi do socijalnog dumpinga, onda će trebati brzo reagirati i e, uspostaviti nove mjere koje će odgovoriti potrebama tih novih situacija. Međutim, sada imamo određeni broj instrumenata, alata koje treba i valja provoditi. Evo, Europsko nadzorno tijelo za rad, to je jedan novi instrument i e, trebamo ga e, stvarno E, trebamo dopustiti da zaživi i e, trebamo ga e, učinkovito koristiti. Dodatno pitanje? Kada govorimo o socijalnom dampiku i o nelojalnoj konkurenciji, koja se utvrđuje među nekim državama, posebice kad riječ o Italiji i susjednim zemljama. Kako bismo predvidjeli e, dramatični padovi, dramatična srozavanja prava i zaštitu radnika, e, mi bismo trebali jasnu primjenu svih postojećih pravila, te također tranziciju prema e, političkim projektima koje je najavila Ursula von der Leyen. Mene zanima kako ćete uskladiti znači politike politike e, određivanja plaća unutar država članica i na razini Europske unije, zato što postoji jako velika neravnoteža po pitanju e, troškova rada, a to je sve e, se temelji na narušavanju kako radnih uvjeta, tako i samog tržišta i također delokalizacije radnika koja znatno utječe na nesigurne uvjete. Zahvaljujem unaprijed na odgovorima. Mislim da ste već rekli što treba učiniti. Vi ste to rekli. Naša ambicija je da osnažimo e, tu socijalnu konvergenciju. Ne možemo e, imati e, inovativnu, dinamičnu, konkurentnu Europu ako se temeljimo samo na suludoj konkurenciji, natjecanju ko će imati najniže plaće. Jer tu jednostavno neće, e, nećemo uspjeti, uvijek će biti u svijetu, e, na svijetu e, zemalja gdje su plaće još niže. Međutim, što se tiče okvira za minimalan dohodak, morat ćemo isto ići prema određenoj razini konvergencije tih plaća u Europi, ali to ne znači da će svi imati istu plaću E, da će minimalna plaća u Francuskoj i Bugarskoj biti ista ili u Luksemburgu i Rumunskoj, ali moramo ići prema konvergenciji. Jer ako e, osmislimo taj e, okvir koji ide prema minimalnim plaćama, to će utjecati na sve plaće, ne samo na minimalne, a omogućit se i borbu protiv socijalnog dumpinga. Zahvaljujem. A sada slijedi Gospođa Zidlo, kada govorimo o vašim planovima po pitanju jamstava koje će biti pružena za borbu protiv siromaštva, mene zanima e, mogu li se uskladiti programi koje su realizirale vlade. Dakle, ja sam imala čast sudjelovati u vladi koja je uspjela smanjiti siromaštvo na pola. Mislite li bi da bi se trebala poboljšati situacija s djecom, a da bismo to mogli treba prvenstveno poboljšati situaciju njihovim obiteljima? To ste i sami rekli. Mene zanima hoće li se ovaj novi instrument koji najavljujete e, ticati također i instrumenta e, za mladež kojima treba osigurati i skrb i pozornost, odnosno pažnju, a riječ je o tome da se smanjuju kontrole njihovih skrbnika i roditelja i također da im se onemogućuje da ako žive u inozemstvu da nauče svoj e, jezik, materinji jezik. To su pitanja kojima Srpska komisija do sada nije htjela baviti, ali mene sada zanima hoćete li se vi kao budući povjerenik za socijalna pitanja baviti upravo tim jako važnim pitanjem. Zašto je komisija to odbila? Odgovor je vrlo jasan. To nije nadležnost Europske unije, to je nadležnost država članica. Dakle, ja ne mogu ništa reći u odnosu na neke konkretne slučajeve. Možda je bilo slučajeva kada je to bilo u interesu djeteta da ne ostane E, s roditeljima. Ali radi se tu o konkretnim slučajevima i o tome ne možemo odlučivati u e, Briselu. Ne možemo u Briselu odlučivati kada treba primijeniti takve mjere. To je nešto što je u potpunosti u nadležnosti država članica. I imamo službe koje se time bave u državama članicama. Što se tiče ovog jamstva za djecu, E, u pravu ste, sve ono što se čini kako bi djeca imale istu šansu za uspjeh u životu e, i to treba pozdraviti. Treba ih pokazati svima onima e, koji, za koje bismo htjeli da se ugledaju, da prate, da, da idu, da se vode upravo takvim primjerom. Želite li postaviti još jedno pitanje? Da, također govorili smo i o pitanjima koje se tiču nacionalne parlamente. Zato sam vas htjela pitati, ne smatrate li da bi se ta suradnja trebala odvijati i na razini nacionalnih parlamenata. Naime, oni građani koji upućuju svoje, svoja pitanja Europskoj komisiji, koji zahtijevaju pomoć, oni su ti koji se itekako osjećaju evropljanima, a s druge strane se osjećaju napuštenima i građanima druge klase. Ne smatrate li da bi Europska komisija ako slijedi ono što je već dogovoreno na razini Europskog parlamenta, ne bi li trebala započeti promišljanje o ostvarivanju suradnje u tom smislu i na razini država članica? Hvala. E, Opet ponavljam da to jednostavno nije u nadležnosti komisije. Ona ne može e, izravno e, utjecati i intervenirati. Ako bude slučajeva među državama članicama, obiteljsko pravo među državama članicama, onda možemo eventualno razmisliti o tome kako riješiti E, takve situacije jer da, danas imamo puno slučajeva gdje roditelji imaju različitu nacionalnost, e, tako da trebamo e, biti sigurni da se dobro primjenjuje obiteljsko pravo i uvijek u interesu djece. Ono što je važno to je interes djece. Mi smo svi ratificirali konvenciju o pravima djece, tako da trebamo paziti na zaštitu tih prava i poštivanje istih. Zahvaljujem. Gospodin Kim Zahvaljujem. Europska mreža organizira e, svoju konferenciju ovaj tjedan. Dakle, usuđujući se reći da je ovo pitanje itekako pravodobno. E, zato vas pitam, misli li možda komisija uključiti u svoj program u e, e, strategiju za, između 2020 i 2030 i nekakve aktivnosti za poboljšanje pristupa tržištu rada za osobe s invaliditetom, promičući i mjere za socijalnu inkluziju. E, socijalna poduzeća e, također su ta koja moraju proći određene postupke, moraju osigurati i e, promet do radnog mjesta ili do mjesta radnog osposobljavanja. Također je bitno i osigurati pristup radnog mjesta prema zadnjim analizama. Ja mislim da smo nedavno zapravo usvojili e, akt o pristupačnosti e, i programe koje su vezane uz to i koji će omogućiti osobama s invaliditetom u njihovom, koji će pomoći osobama s invaliditetom u njihovom e, znači radnom životu. U našim politikama provedbe smatramo da one moraju biti puno usmjerenije na ranjive skupine u društvu. Kada pogledamo brojke, mi zaista vidimo da osobe s invaliditetom, da su to osobe koje imaju najveće poteškoće, odnosno oni su među osobama s najvećim poteškoćama na e, tržištu rada. Vrlo često nisu, e, e, nemaju, ne posjeduju određene određene vještine. Zašto? Zato što je naš školski sustav taj koji vrlo često ne pogoduje osobama s invaliditetom, te oni ne dobivaju prilike da steknu potrebne vještine tijekom e, samog školovanja i njihova i obrazovanje nije usmjereno njihovim specifičkim potrebama. Dakle, bitno je da se osiguramo da u tom sektoru nema diskriminacije, jer to je jedno od naših temeljnih načela. Drugo, moramo, se moramo osigurati da osobe s invaliditetom uistinu imaju iste mogućnosti, e, u potpunosti iste šanse na tržištu rada. Moramo posvetiti više sredstava i više resursa upravo u tom smjeru i uložiti ih u politike koje će uključiti sve kategorije osoba koja imaju, koje imaju veće teškoće na, e, u uključivanju na tržištu rada, a osobe s invaliditetom su među njima. To uistinu jest cilj za naše e, inkluzivno uključujuće društvo za koje se vrijedi boriti. I ja bih e, htio od te teme napraviti jedan od naših velikih e, ciljeva za iduću godinu, iduće godine, a to je da osiguramo priliku svima, uključujući i osobama s invaliditetom. I moram vam reći da bi nam te nove tehnologije mogle pomoći, da su one pravi način, ali mi moramo omogućiti ljudima da ih koriste i e, omogućiti im da steknu e, sve digitalne vještine, jer na taj način mislim da možemo e, puno više smanjiti postojeće praznine. Hvala. Mislite li da je e, socijalna odgovornost i odgovornost e, tvrtki e, jedan od korisnih instrumenata koji bi mogao omogućiti jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom? i bismo li trebali donijeti nove mjere koje bi trebale ići upravo u tom smjeru. Zahvaljujem vam na vašim odgovorima. Da, E, ja vjerujem u e, socijalnu odgovornost, ali istovremeno ne očekujem sve. Dakle, moramo uspostaviti i neka pravila i moramo prisiliti poslodavce da poštuju ta pravila. Postoje neke države koje obvezuju svoje radnike da moraju imati određeni postotak, sad se ne sjećam točno koliko je to u Luksemburgu, na primjer, da recimo 5% njihovih zaposlenika moraju e, biti osobe s invaliditetom. Dakle, ja mislim da moramo igrati na obje strane, ali e, bitno je osigurati e, viziju e, znači skladnijeg, povezanijeg društva u kojem će se imati jednake mogućnosti. Kada sam bio ministar rada i zapošljavanja, vidio sam da ne postoji razlika u sposobnostima osoba s invaliditetom i drugih osoba. Dakle, one mogu biti jednako ili čak i još produktivnije zato što su motiviranije. I zato mi potičemo poduzetnike i tvrtke e, da zapošljavaju e, osobe s invaliditetom, ali također i moramo i pomoći u tome zato što oni moraju osigurati, prilagoditi svoje radne prostore potrebama osoba s invaliditetom. Zahvaljujem e, gospođa Al Sahlani. Zahvaljujem, govorit ću na švedskom. Eh, tack herr Schmidt för både dina och muntliga svar. Hvala gospođo predsjednice, hvala vam na pisanim odgovorima, isto tako i na vašim usmenim odgovorima. Eh, želim dijeliti vaš eh, entuzijazam koji je doista potreban. Članak 45. Europskog ugovora. Europska unija je zapravo pozvana da se respektiraju e, i članice Europske unije, e, isto tako očuvanjem nacionalnih tradicija. To bi svakako trebalo osigurati kroz e, sva ona pravila koja se uspostavljaju u putem subsidijarnosti. Zbog čega postavljamo ovo pitanje o našim tradicijama kad je riječ o kolektivnom pregovaranju i kolektivnom ugovaranju u našim zemlja na sjeveru Europe. Svaki povjerenik e, koji dolazi da e, se ne može e, na bilo koji način ovo ugroziti, ali kako ćete osi osigurati situaciju da nećete popraviti nešto što zapravo se nije ni potrgalo? Evo, to je pitanje. Mogu samo odgovoriti ono što sam e, već dao kao odgovor. Ja jesam e, zagovornik subsidijarnosti i kao takav mogu kazati da i socijalni sustavi koji su zasnovani na snažnom pregovaranju socijalnih partnera i doista bi bilo absurdno da se zadire u taj sustav ili da se pokuša izmijeniti ovakav sustav. Ono što mogu istaknuti jest da ukoliko ćemo pred očiti tekst za okvir minimalnih plaća, da će postojati jamstvo za sve one sustave koji su zasnovani na kolektivnom pregovaranju. Ne mogu kazati više, evo dajem vam to jamstvo i budite sigurni da ću doista razgovarati sa svojim kolegama u komisiji koji su izravno nadležni i koji imaju osjećaj za ovo pitanje, ali ću razgovarati i sa Europskim parlamentom i sa svima onima koji i smatraju ovo kao vrlo osjetljivim pitanjem. Mnogi od vas su to istaknuli. A isto tako ću otići u Švedsku i u neke druge države kako bih raspravio sa socijalnim partnerima i vladama i osigurao upravo očuvanje ovog sustava koji vam eh, je eh, do kojeg vam je toliko stao. Hvala lijepa na ovom odgovoru. Očigledno da to može smanjiti moja strahovanja koja sam iskazala, no ipak moramo kazati da mm, ljudi E, na neki način postaju uranjeno e, sretni zbog toga ovo kulturno, povijesne okolnosti, nešto s čime e, smo mi dakle izgradili naš sustav i što zapravo jamči visoku razinu prava. Očuvanje takvog sustava nam je izuzetno važan. Govorite o socijalnom dijalogu i istaknuli ste da socijalni partneri E, su dobrodošli sudjelovati u tome, no kako biste strukturirali takav dijalog kako bi upravi se čuo i glas socijalnih partnera? Kada je vezano uz ovo pitanje, Mislim da kada govorimo o okviru i zakonodavnom okviru o minimalnim plaćama, ne mogu ni zamisliti, da se razgovor ne vodi sa socijalnim partnerima, to je apsolutno nezamislivo ne samo da se na Europskoj razini razgovara sa socijalnim partnerima, već moramo ići prema socijalnim partnerima u državama članicama, prije svega onih koji to smatraju osjetnim pitanjem upravo iz razloga koje ste naveli. Moramo razgovarati s njima, moramo biti sigurni da sve ono što želimo ustrojiti ujedno očuvava i sam postojeći sustav nije opće tema, niti je opće pitanje hoćemo li transformirati ili promijeniti, izmijeniti sam sustav koji je bio dobar. Stoga mi je doista stalo da vas umirim i dati vam svoje jamstva, to, e, to, to što ste istaknuli neće biti moja namjera, niti je ikada bila. Gospodine Peten, izvolite. Slažete se sa mnom dakle, da kada je reč o radnim mjestima, institucijski se Europskom može smatrati rasistom. E, misijski dopis gospođe von der Leyen, e, radno mjesto za sve, bez specifičnih planova za šokantne situacije s kojom su suočeni 50 milijuna građana koji dolazi iz etničkih i manjskih skupina, a isto tako jedna četvrtina ovih građana je diskriminirana na radnim mjestima u nekim državnim članicama 76%, niti se nalazi radnici u zapošljavanju niti se obrazuju niti usposobljavaju. Ovdje u Belgiju koja je to Europske unije jedna trećina e, dobiva obrazovanje, 60% afričkih belgijanaca koji zapravo su četiri puta veću vjerojatnost da ostanu nezaposlen samo 1%, izravno je zaposlen u e, službama Europske unije sa podrijetlom, etničkim podrijetlom. Zaista to bi trebao biti kreatica ujedinjena u raznolikosti. E, zapravo ne bi bio zadatak povjerenike da upravo u vlasti organizacije institucije Europske unije da povedu primjerom zbog čega zajednice ne uzimaju u obzir niti povjerenika, niti e, predsjednicu e, kada riječ o tome da e, zapravo institucionalni rasist kad je riječ o zapošljavanju u europskim institucijama. Mogu biti jako kratak odgovor na ovo pitanje. Nediskriminacija jest zapravo fundamentalno načelo Europske unije, ali ne želim biti naivan. Znam da postoje ranjive skupine naših građana koji doista e, su e, na neki način patnici na tom tržištu rada. Ne samo da imamo dobra načela, već moramo imati i prave alate kako bismo implementirali te, te dobre principe svugdje na svim razinama, pa čak i uključuju i u našim institucijama i u našim tvrtkama. To je nešto što je zapravo karakteristika Europe. Moramo dobro poraditi na tome i ono što sam spomenuo kada sam govorio o e, ranjivim skupinama, moramo isto tako uzeti u obzir E, građane različitog podrijetla. Ja ću se obvezati kako bih osigurao ovo načelo nediskriminacije iz koje bi nastupilo iz bilo kojeg razloga i da se primijeni ovo načelo. Na državama članicama jeste da to učine, ali sve tvrtke, e, isto tako inteligentne tvrtke, razumijevanje pokazuju kada je reč o raznolikosti kao velikoj vrijednosti, stoga ih moramo potaknuti i stoga moramo ovaj dobar primjer e, odraziti i u našim institucijama. Gospodin predsjedniče ne vjerujem vam, zaista ste apsolutno zamijenili. 20 godina nakon zabrane diskriminacije Europske unije i nadalje se skriva za svoje politike kada je riječ o e, sljepoći za različitu boju koži. Jednak pristup kada je riječ o pristupu tržištu rada, vi nemate nikakve planove, vi govorite, dajete obećanje, konkretne akcije, ali nemate ništa toga za dodati. Stoga molim vas da sredite vlastitu kuću. Zašto to ne možete odmah učiniti bez konzultacije, bez dionika? Možete to učiniti u vlastitom odjelu koji pokrivate. Hoćete to učiniti? Pa nikakvi poteškoća nema da se to ne učini. Dozvolite mi, dajte mi priliku, još nisam povjerenik, ja sam kandidat za povjerenika, ali nediskriminacija je izuzetno važna tema i mislim da je to isto tako važno e, čitavoj komisiji prije svega i isto tako novo imenovanoj predsjednici. Radimo na tome ne postoje jednostavni putevi, jednostavno je optuživati, ali ne postoje jednostavna rješenja. Mi ćemo učiniti sve 20 godina prošlosti, ne, ajdemo sagledati budućnost, nisam odgovoran za prošlost, možda ću postati odgovoran za ono što će se u budućnosti događati za pet godina, možemo još jednom procjenjivati ovu situaciju. Gospodin Pizarro, izvolite. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado. Zahvaljujem <clears throat> predsjedatelju. Zahvaljujem i e, povjereniče Schmidt na e, vašim detaljnim odgovorima. Imali smo pozitivan napredak u 2017. godini, ali još uvijek imamo 110 milijuna e, evropskih građana koji su, na, koji su opasnosti od siromaštva ili od socijalne isključenosti, a to je u 21. stoljeću neprihvatljivo. I upravo zato vas pitam sljedeće. Hoćete li predstaviti europsku strategiju za borbu protiv siromaštva koja će biti inkluzivna, integrirana i koja će moći odgovoriti na problem e, siromaštva među radnicima, na nejednakost, na znači e, rodnu e, ravnopravnost i također kada je riječ o mirovinama. Također i koja će se suočiti sa pitanjima dugotrajne nezaposlenosti i nezaposlenosti mladih. To su pitanja i problemi koji dalje ostaju na nezavidnoj razini. Imali smo ambiciozne ciljeve. 20 e, milijuna siromašnih ljudi manje, ali istina je da nismo postigli te ciljeve. Došlo je do napretka u proteklih nekoliko godina, ali nismo ostvarili cilj koji smo si postaviti, postavili 2010. Ja mislim da jako puno govorimo o siromaštvu i da je teško prihvatiti da u najbogatijem dijelu svijeta ima toliko puno siromašnih, da jedan od pet, svaki znači jedan od pet e, ljudi živi u dubokom siromaštvu. Ja smatram da nam treba učinkovita i dobro utemeljena politika te resursi koji će nam omogućiti da se borimo protiv takve situacije. Nama treba dobar put i dobra strategija da to i učinimo. Ja sam već spomenuo da je to u interesu svih država članica i same Europske unije kao cjeline mi moramo prvo mobilizirati europske resurse i postoji ideja da 25%, iako Europski parlament predlaže više, e, da 25% fonda bude usmjereno ka povećanju inkluzije i borbi protiv siromaštva, te e, razgovarali smo jako puno o strategiji za borbu protiv siromaštva, a djeca su iznimno bitan faktor u tome. I jamstva za djecu e, su važan dio toga, zato što jamstva za djecu ne možemo izdvojiti od sveukupne strategije za borbu protiv siromaštva. I mladi ljudi, da, zato što mladi ljudi vrlo često koji nemaju potrebite vještine ne mogu konkurirati i moramo našu strategiju usmjeriti i na njih. Također i na ranjive, ranjive skupine u društvu, na osobe s invaliditetom koje ne mogu naći posao i koje zbog toga žive u siromaštvu. E, kada ne govorimo i o samohranim roditeljima, to je pitanje obitelji. Dakle, oni su ti koji su e, u najvećoj opasnosti od e, siromaštva. Moramo imati sveobuhvatnu strategiju, moramo imati dovoljno resursa u okviru Europskog socijalnog fonda plus i moramo imati vrlo jasne smjernice prema specifičnim preporukama prema pojedinim državama članicama, jer na taj način ćemo moći fokusirano pristupiti problemu. U ovom slučaju nema one size fits all, jedna veličina, odnosno jedna politika vrijedi za sve, nego se moramo usmjeriti na pojedinačne slučajeve, na e, znači, lokalne slučaje, na individualne slučajeve, e, znači siromaštva, jer to je jedna vrlo specifična slika i moramo joj pristupiti detaljno. Dakle, a države članice su te koje moraju igrati jako važnu ulogu u tome. Zahvaljujem vam gospodine Šmit što ste angažirani u borbi protiv siromaštva. Mislim da se ovdje moramo vratiti na pitanje osiguranja minimalnog dohotka i pitam vas e, jeste li posvećeni u e, novoj, e, znači u novom okviru europske direktive za uspostavu minimalnih standarda u okviru nacionalnih sustava kako bi se osigurala znači nova ta sila socijalne zaštite u svim državama članicama. Ja se sad ne bih htio obvezati e, po pitanju vrste instrumenata koji će se koristiti. To može biti ili direktiva ili neki drugi instrument. To nije pitanje. Ono što je pitanje, a to je e, imamo li mi uistinu u svakoj državi članici pravu razinu minimalnog dohotka. Ali minimalni dohodak je nužno definirati. To sam već i rekao kolegama prije vas. To je nužan instrument zato e, što ili ako ne postoji ili ako je na jako niskoj razini, onda je to ogroman problem u našim društvima. Neću sada ulaziti u detalje, ali to je također samo dio sveukupne strategije, zapošljavanja, vještine, obrazovanje, znači osiguranje krova nad glavom. To je ono što je ključno ako se uistinu želimo boriti protiv siromaštva. Ako ljudi nemaju dostojan krov nad glavom, e, onda znači se nemoće ćemo boriti protiv e, siromaštva. I ako nemaju posao također. Dakle, to je taj začarani krug koji moramo prekinuti. Gospođo Walsh, vaše pitanje. Hvala, gospođo predsjednice. Slušim se na pitanje koje je postavljeno, ulogu koju svi moramo odigrati u potpore građanstvu i mentalnom zdravlju. Želim istaknuti da nadam se da i ljudi gledaju da e, velik broj stanovnika ima mentalne problema, a isto tako i koji su ekvivalenti 4% našeg bruto nacionalnog dohotka koji je povezan sa liječenjem. E, Mentalno zdravlje kao takvo moramo izgraditi prave politike, to je doista važno za sve one milijune koje je predstavljeno ne samo u komisiji, već i u parlamentu i u vijeću. Možete li e, vidjeti koje aktivnosti su potrebni kada se treba izgraditi politika izgradnje sigurnosnog sustava u slučaju mentalnog zdravlja. To je povezano sa jednom općenitom politikom, sa e, osobama sa invaliditetom. To je taj segment. Moramo pronaći obrazce kako te osobe mogu raditi, na koji način možda ne mogu raditi na svim radnim mjestima, mogu, niti mogu ići na puno radno vrijeme. To mora biti jedna postepena integracija osoba e, na tržištu rada. A sva poduzeća koja primaju takvu radnu snagu moraju dobiti pomoć. To je jedna strategija. Ja sam bio ministar zadužen za pitanje rada i za zdravstvo, a isto tako i socijalna pitanje obitelji. Mi smo e, stvorili isto tako e, smjernice za poduzetnike koji žele preuzeti rizike, ali isto tako e, na neki način preuzeli ovu ovu socijalnu opredjeljenost koja bi omogućila e, ljudima koji imaju zdravstvene poteškoće, mentalne poteškoće, da ipak rade. Imamo sektor koji je za to, to je socijalno gospodarstvo, moramo promovirati radna mjesta e, upravo za osobe sa ovakvim poteškoćama koje eventualno mogu raditi u jednom stvorenom okruženju za njih. To može biti odgovor na ovo pitanje. Dodatno pitanje, izvolite. Digitalizacija zapravo stoji nasuprot socijalnih organizacija i način rada što može dozvati rizik burnout sindroma. Vi ste spominjali to u prethodnom izlaganju. Hoće li jedna od vaših prioriteta e, biti usredotočivanje na bolesti povezani sa mentalnim zdravljem? to ću se morati e, dogovarati sa e, povjerenikom koji će biti zadužen za socijalne pitanje, To je svakako tematika koju e, moramo svakako pratiti. Ne možemo se zaustaviti na jednom segmentu. To potrebuje konstantno praćenje. Moramo sagledati to zajedno sa povjerenikom koji će biti zadužen i za zdravstvo. Ja sam već spomenuo da socijalni partneri su upravo uključeni u raspravu oko mentalnog zdravlja na radnim mjestima, kao što ste vi spomenuli, stres, burnout sindrom, moramo e, na neki način uključiti i znanstveni doprinos, ali isto tako kako možemo pod e, potpomoći prevencijom kada imate i kada morate e, započeti liječenje, tada je to već vrlo kasno. Ne bih kazao da je prekasno, ali vrlo kasno. Ono što nam je potrebno je jaka politika prevencije kada postoji i nastane problem, onda treba reagirati. Nekada je već nastao i zbog toga ta prevencija mora biti integrirana upravo u taj sveobuhvatni sustav e, zdravstva i socijalne skrbi. Gospodin Šajbi, izvolite. Dobar dan, gospodine e, kandidatu za E, povjerenika. Drago mi je što ste govorili o uberiziranom radu koji e, se svih gospodarstava Europske unije jer ovdje zapravo imamo e, ljude e, koji su zaposleni, a za koji se kaže da su nezavisni e, radnici, da rade neovisno. I to jednostavno nije moguće. Imamo kontrolu, imamo mogućnost sankcioniranja, možemo im dati naloge. To su tri kriterija koja vrlo jasno pokazuju da se radi o E, ljudima koji su zaposleni e, i koji rade e, kao zaposlenici kompanije. Vaš, vrlo često nam takve kompanije kažu da dostavljači koji svakodnevno dostavljaju E, robu e, na biciklama, kaže nam da to nisu zaposlenici, već da su to partneri. E, da li smatrate da bi ovo, ovakvi radnici trebali biti smatrani kao zaposlenici? Govorili ste o eventualnoj konferenciji na tu temu. Možete nam reći koja je svrha toga i hoćemo li imati u konačnici jednu direktivu baš za te zaposlenike koji rade na digitalnim platformama. Da, i ja sam vidio e, tu emisiju, jako zanimljivo, koja je govorila o uvjetima rada radnika na digitalnim platformama i moram reći da mi je to otvorilo oči, e, ako zamislite da mi nisu bile već dovoljno otvorene. E, ja sam upravo u pismu koja objašnjava ovu misiju dobio zaduženje da radim na uvjetima rada radnika koji rade na digitalnim platformama. Dakle, svi ti aspekti su uključeni u e, tu misiju. Imamo presudu Europskog suda u odnosu na uvjete koje e, ako su ispunjeni čine da e, radnik nije samo zaposlen, već je zaposlenik. I moramo vrlo jasno definirati sve te kriterije. Kako, što vas čini samo e, samozaposlenim radnikom, a što vas čini zaposlenikom. Koji su to kriteriji? Dakle, to je jedna definicija e, koju trebamo e, osmisliti i koja će biti prilagođena upravo slučaju radnika na digitalnim platformama. E, da kada bih znao sve što trebam učiniti, onda ne bih eh, eh, organizirao socijalnu konferenciju koja se bavi upravo tim pitanjem, jer ima tisuću načina na kojima možete zapravo izbjeći tu definiciju i zato nam trebaju jasne definicije, jasna prava jasno definirana prava i to za sve zaposlenike, za sve radnike, bilo da se radi o zaposlenicima ili o samozaposlenim osobama. Jer ako svi radnici imaju ista prava, onda više e, nećemo e, imati nikakvog interesa e, da ih definirate kao zaposlenike ili samo zaposlene. A radnici mogu sami izabrati kako hoće raditi kao zaposlenici ili kao samo zaposlene osobe. Dodatno pitanje, rekli ste da će i neki drugi, neki drugi vaši budući kolege e, o tome raditi na tom pitanju. Gospođa Vesteger treba napraviti direktivu o digitalizaciji koja treba pokriti i pitanje radnika na digitalnim platformama. Dakle, razumijete da smo zabrinuti jer ako se budemo bavili e, tom, tim problemom e, iz ugla e, prava radnika ili socijalnih prava, a to neće biti ista stvar nego ako se to direktiva bude radila iz ugla konkurencije. Zar vas nije strah da ćete izgubiti tu bitku ja mislim e, da e, ovu ovoj direktivi treba raspravljati upravo sa tog stajališta e, tržišta rada, a ne konkurencije i tržišnog natjecanja. Ja sam pročitao svoje pismo, pismo sa zadaćama i misijom i ne mislim da sam povjerenik koji sam bez portfolija, bez prava ali isto tako sam i pročitao ono što je rekla gospođa Vestager. Ona je rekla neke vrlo važne stvari. Rekla je da žele digitalnu ekonomiju koja će biti u službi građana Europske unije. Dakle, isto e, i ona je isto tako preuzela e, jednu e, obavezu koja je vrlo jasna. I stvari su jasne. E, od Kalifornije do Europe. Ne možemo gledati na e, digitalnu ekonomiju e, vodeći se samo tržištem, načelima tržišta ili tržišnog natjecanja. Jer najveći kapital upravo takve ekonomije kao i svake druge ekonomije je ljudski faktor. I zbog toga trebamo osmisliti tu ekonomiju tako, digitalnu ekonomiju tako što će čovjek biti najvažniji faktor i e, to je e, upravo ono što gospođa Vestiger e, želi učiniti i kada govorimo o političkom klubu socijaldemokrata, mi smatramo da je nužno osigurati dostojanstvene uvjete rada i zato smo vam zahvalni na svom vašem angažmanu i trudu po pitanju osiguranja minimalne plaće. Kada govorimo o naknadi za nezaposlene na europskoj razini, smatramo da bi svi radnici trebali uživati u socijalnoj zaštiti i socijalnim pravidima, također i u pravu na kolektivno ugovaranje. Ali za mnoge radnike situacija je drugačija. Vi ste jako puno govorili o zaštiti radnika na digitalnim platformama, ali direktiva o radnim uvjetima, e, hoće li ona biti dovoljan okvir da se uvede disciplina i u taj sektor? Koji su to elementi koji ne smiju izostati? Hoćete li uvesti i mjere E, znači za veću transparentnost plaća i za e, bolju distribuciju e, znači u spolnoj ravnopravnosti na radniku s obzirom na već postojeću direktivu za ravnopravnost za spolnu ravnopravnost. Pitanje socijalne zaštite. To je ključno pitanje. a isto tako i e, usvajanje preporuka u odnosu na socijalnu zaštitu. To je važan korak u tom smislu. Imamo jedan mehanizam, mehanizam kako države članice trebaju e, provesti ovu preporuku i mislim da e, upravo smo na provedbi ove preporuke radili i to je važno važno je da ta provedba bude učinkovita i To je prvi odgovor. A sada e, ovo pitanje e, o Europskom nadzornom tijelu za rad. Mi smo stvorili jedan instrument, e, komisija je tu s nama, države članice su s nama, socijalni partneri su s nama i sada trebamo sve učiniti da ovaj instrument što prije počne funkcionirati to je važno za upućene radnike, to bi možda moglo biti u budućnosti važno i za druga pitanja i probleme vezane za rad, uključujući pitanje sigurnosti. Je vrlo često upućeni radnici nisu oni koji su najbolje zaštićeni što se tiče pitanja sigurnosti na radu. Pa je eto i to pitanje kojim se trebamo pozabaviti. Dakle, provedba nije to samo pitanje zakonodavstva. E, nije to jedino pitanje koje se postavlja. Zakonodavstvo je donošenje zakona. Postavlja se pitanje provedbe i ovdje države članice imaju e, i svoju e, dozu odgovornosti i o tome trebamo s njima razgovarati. Imamo jako puno preporuka koje dolaze, koje, koje su upravo na socijalnoj razini E, tako da trebamo e, povećati e, razinu svijesti u državama članicama upravo o tim preporukama i o socijalnoj razini istih. Da, kada govorimo o znači, pravima radnika i o radnim uvjetima, ja mislim da bismo trebali biti pripremljeni da se prilagodimo promjenama u multinacionalnim e, kompanijama. Dakle, usvojena je direktiva o e, znači uspostavi vijeća za radnike. Nažalost, postoje još uvijek neke poteškoće u provedbi e, rada tog vijeća zato što ne postoji definiran sustav sankcija. Razmišljate li o reviziji te direktive kako bi se zajamčila veća sigurnost i izvjesnost te učinkovite sankcije koje bi zajamčile učinkovitu provedbu na razini država članica. Ono što je najvažnije, a to je veća uključenost i informiranje radnika. Da, vi se sada odnosite ovdje na direktivu vezanu uz osnivanje vijeća unutar e, tvrtki, zar ne? Dakle, da, postoje neke slabe točke u toj direktivi. Mislim da je ostvaren e, važan napredak, ali postoje neke slabe točke. Dakle, e, ta direktiva funkcionira na dobrovoljnoj bazi, a neki poslodavci to primjenjuju, a neki ju ne primjenjuju. Oni poslodavci koji primjenjuju direktivu ponekada ne čine to istinski, u istinu. Dakle, u istinu moramo e, promisliti o tim mjerama i o toj direktivi. Dakle, ja ću pozvati socijalne partnere da e, krenu u razmatranje o tome. Nisam baš previše optimističan, da vam odmah kažem, ali e, i tekako ću podržati razgovor s socijalnim partnerima, već smo o tome i razgovarali, ali želim da se analiziraju sve slabe točke, što se sve može e, popraviti. Sankcije su dobre, ali one ne rješavaju sve probleme. Ako povećamo sankcije, koje će biti posljedice? Možda će onda još manje tvrtki e, htjeti e, primjenjivati tu direktivu. Možda će reći ok, ne želim preuzeti rizike da možda podlegnem sankcijama i zato neću ni primijeniti odredbe iz direktive. Zato mislim da trebamo napraviti pravu e, evaluaciju što nam je ta direktiva donijela, jer sigurno donijela je neke pozitivne rezultate koje su slabe točke toga, koje su slabosti, dakle kako se možemo boriti za što bolju provedbu te direktive. E, već su predložene određene mjere, neke su mjere bile i odbijene, ali ja mislim da to je na našem dnevnom planu, mi ćemo se baviti time, ali ne mogu vam reći hoćemo li ići u ovom ili onom smjeru. To je jako važna direktiva i zato to moramo jako ozbiljno shvatiti. Zahvaljujem, gospođa Šparentang. Um, In the EU more people are homeless and u Europskoj uniji, dakle, e, već se spomenulo da Mnogi broj, veliki broj osoba se bori za osiguranje krova nad glavom. Kada govorimo o socijalnim pravima, Europska unija mora biti njihov partner u smanjenju e, siromaštva. Osim toga, u mojoj državi osobe, znači niskog i srednjeg dohotka, ne mogu naći odgovarajući dom. Europska unija je ta koja e, e, zapravo je prepreka Nizozemskoj da osigura socijalne domove. E, ono što se želi napraviti, a to je da se uvode restrikcije na razini država članica i mislite li možda raditi na tome kako bismo imali e, učinkovitiju politiku za rješavanje problema sa tim e, pojedinačnim skupinama u društvu? Da, i ja dolazim iz država gdje je e, problem sa osiguranjem domova e, prisutan u mnogim državama članicama, uključujući i u mojoj. E, kada govorimo o nadležnosti na tom području, to je u rukama država članica. Mi mislimo da Europa može igrati onu ulogu okidača u smislu da smo mi ti koji možemo prvo ohrabrivati više ulaganja u izgradnju domova. E, sada želimo stvoriti čitav niz novih e, instrumenata za alata za ulaganje. A kada se borimo protiv siromaštva, ulaganje u graditeljstvo je tekako jedan od alata. Jer ljudi koji žive u lošim uvjetima ili koji nemaju krov nad glavom, oni ne mogu izaći iz siromaštva. Posebice njihova djeca ne mogu izaći iz siromaštva. I zato mislim da bismo trebali raspravljati s državama članicama o tome da se osiguraju socijalni domovi e, u pravednim uvjetima. Ovdje moramo razmišljati o konkurentnosti i to je ono što se mora vrlo pomno analizirati i moramo vidjeti e, jesu li ti uvjeti još uvijek usklađeni sa stvarnom situacijom na terenu, ali ja mislim da postoji potreba da promičemo ulaganje u e, izgradnju kuća i domova u mnogim državama članicama, u mnogim dijelovima Europe. Dakle, e, e, u onim granicama u kojoj je nadležnost na Europskoj uniji, ja ću tu dimenziju ugraditi u našu borbu protiv siromaštva i u našu obvezu da povećamo socijalnu inkluziju. E, zahvaljujem. Imate li e, dodatno pitanje? Zahvaljujem vam na odgovoru, ali hoćete li aktivno preuzeti tu odgovornost u okviru Europske strategije za socijalne e, domove? Mislimo da je iznimno bitno za mlade ljude da imaju pošten početak, pravedan početak e, e, na početku njihovog radnog vijeka i također da osiguramo znači poštene i uvjete za sve koji se žele pridružiti radnom tržištu. Dakle, e, nije e, samo na odjelu za e, zapošljavanje nego se moramo povezati i sa drugim e, glavnim e, upravama. E, moramo vidjeti kako možemo povećati mobilnost, kako možemo ohrabriti ulaganje u izgradnju domova. Zato što ne može samo jedan povjerenik reći što će se napraviti i to je ono što moramo napraviti. Zato što zbor povjerenika funkcionira kao tim. Mi moramo imati jasnu namjeru, a namjera ove buduće komisije će biti ta da napravimo nešto po pitanju rješavanja problema domova u mnogo mnogim državama Europe, a to je vezano i u situaciju s mladim ljudima i u situaciju sa nenalaženjem posla. Ako nemate dom, teško ćete naći i posao. Dakle, ja ću definitivno biti jedan od povjerenika koji će gurati u smjeru pronalaženja rješenja, ali u okviru tih ograničenih nadležnosti e, koje ima Europska unija. No, pokušat ćemo osigurati što je više financijskih resursa za mobilizaciju e, novih e, mjera i alata kako bismo gurali u tom smjeru i kako bismo napravili nešto na tom osjetljivom i ključnom području. Gospodin Kanjas, izvolite imate riječ. Slažemo se da e, je u ovom sazivu nužno osigurati učinkoviti razvoj na području e, funkcioniranja stupa socijalnih prava. Ono što je bitno, a to je osigurati socijalnu integraciju koja će omogućiti da ova Europa bude ovdje za svoje građane. Oko toga se svi slažemo. Kada govorimo o budućoj ulozi sektora e, socijalne ekonomije, mislimo da je to jedno od ključnih pitanja. Postoji oko 3 milijuna tvrtki E, koji zapošljavaju oko 14 milijuna, 14 e, milijuna ljudi koji predstavljaju oko 8% BDP-a Unije. Kada govorimo o gospodarstvu i o socijalnim pravima Europske unije, to je nešto što se ključno mora povezati sa i okolišnim i socijalnim pitanjima kako bi se osigurao, kako bi se osigurala e, pogodna oklina i za uključivanje svih osoba koje dolaze iz ranjivih skupina društva. Obvezujete li da ćete predstaviti plan razine razini Europske unije kada govorimo o osiguranju e, znači socijalnog poduzetništva kako bismo to mogli razriješiti na razini Europske unije? Dakle, ja vam mogu reći da e, sam veliki pobornik socijalne ekonomije i da se i osobno zalažem za to. Ja e, i tekako vjerujem u važnost uloge socijalne ekonomije. To vam sad odmah mogu reći. E, I postoje još jako puno velikog potencijala da se ona još i više razvije. Uzevši u obzir i sve izazove kada govorimo o socijalnim i okolišnim karakterima i kada govorimo o aspektu socijalne isključenosti. Dakle, kada pobrojimo sve te aspekte da možemo se još bolje s njima e, suočavati kako bismo imali još učinkovitiju socijalnu ekonomiju. Naravno, e, nisu sve države te koje poznaju isti sustav socijalne ekonomije. Moramo poštivati različite kulture. Dakle, ovdje kada smo govorili o kolektivnom ugovaranju, činjenica je da moramo poštivati e, postojeće modele u državama članicama. E, postoji jako veliki prostor za kolektivno poboljšanje kolektivnog ugovaranja. 2011. povjerenik Barnier i vjerujem također povjerenik Tajani e, i povjerenik Andor koji su organizirali konferenciju o socijalnom poduzetništvu sa koje predstavljaju vrlo snažnu dinamiku za socijalno poduzetništvo na razini Europske unije. Također i ja ovdje znam da neću biti jedini odgovoran i da neću biti sam e, koji će se suočavati s tim pitanjem. I zajedno sa budućim kolegama iz komisije nadam se da ćemo moći ponoviti tu inicijativu tako da povežemo različite dionike i da osiguramo plan kako bi se promicala socijalna ekonomija razmišljajući, razmišljajući o velikim izazovima koji nam predstoje u našem društvu. Moramo koristiti socijalnu ekonomiju kao instrument Prvo sam govorio o financijskim aspektima. Prvo ste govorili o financijskim aspektima, naravno. Da, mora se govoriti o tome. Mora se govoriti o zapošljavanju, zato što je to ogroman potencijal koji možemo iskoristiti. A da ne govorim o sveukupnosti unutarnjeg tržišta. E, socijalna ekonomija mora imati jednaka prava i mogućnosti kao i bilo koja druga tvrtka na našem unutarnjem tržištu. Radit ću na toj temi u suradnji sa drugim povjerenicima e, kako bismo E, socijalnu ekonomiju učinili solidni, solidnijom i konsolidiranijom i kako bi ona bila ravnopravan partner na, na našem gospodarstvu. Imamo i dodatno pitanje, izvolite. Dakle, nama što je bitno, a to su e, konkretne akcije. No, mislim da je nužno djelovati u jednom homogenom okviru u kojem će postojati vrlo jasna i ujednačena pravila. Bez obzira na ove izazove s kojima ćemo se suočavati i u ovom sazivu, a vi ste spominjali neke jako zanimljive smjernice, postoji još jedan aspekt, a to je nezaposlenost mladih s kojom se bori jedan dio država članica koje imaju neprihvatljiv e, visoki postotak nezaposlenosti mladih i to se ne smije tolerirati. Dakle, e, mislite li možda povećati sredstva iz e, fondova e, kako bi se poboljšalo i potaknulo zapošljavanje mladih? i možda bi se taj postotak mogao dići na 15% iz fondova da bismo se učinkovitije borili protiv tog problema. To je ono što nas brine i oko čega se želimo jako boriti u okviru ovog saziva kako bismo se učinkovitije nosili s problemom nezaposlenosti mladih. Evo samo kratki odgovor, znate, ako uistinu želimo uskladiti Dakle, taj status takozvane socijalne ekonomije koji u Njemačkoj ima potpuno drugačije ime. Znači, ako govorite o socijalnoj ekonomiji u Njemačkoj neće razumjeti, što govorite, iako ima vrlo snažan taj e, sektor socijalne ekonomije. Ali moramo se harmonizirati, moramo se uskladiti, moramo imati pragmatičan pristup. Mm, moramo stvoriti znači e, jednake uvjete za e, djelovanje svih tih tvrtki koje funkcioniraju u tom socijalnom sektoru i u okviru socijalnog gospodarstva. Dakle, a Drugo pitanje koje ste postavili, a koje se tiče nezaposlenosti mladih, e, to i dalje ostaje apsolutni prioritet na našem e, akcijskom, u našem akcijskom planu. Znači, hoće li to biti 3% ili 15%, to nije ključ, nego prvo moramo znati što možemo bolje napraviti, gdje možemo više napraviti i kako iskoristiti bolje postojeće instrumente. Puno smo govorili o jamstvima za mlade to se ne tiče samo jamstava za mlade. Ovdje se govori o obrazovanju, o osposobljavanju. Sve mora biti povezano. I svi ti fondovi koje mi posvećujemo e, zapošljavanju mladih moraju biti usmjereni upravo na one točke gdje nezaposlenost mladi mladih je i dalje najveći problem, jer jednako tako se možemo lakše boriti protiv toga. Dakle, svugdje gdje je nezaposlenost mladih iznimno visoka, tamo moramo usmjeriti naše resurse. I zadnje pitanje dana, gospodin Hartman, izvolite. Thank you, Madam Chair. Um, już e, mówił Pan bardzo dużo na temat uh, Dakle, što se tiče ove e, teme o upućivanju radnika. Dugo ste govorili o tome, ali ću sada e, usmjeriti pozornost na još jedan aspekt postavljajući jedno vrlo kratko pitanje. Dakle, treba li države članice objavljivati sve informacije o uvjetima po kojima se upućuju radnici na radu inozemstvo e, na jedinstvenom mjestu na internetu? Hoćete li raditi u tom smjeru? Dakle, E, činjenica je da e, nema mnogo takvih e, web stranica na kojima zaista postoje takve informacije. Što mislite napraviti da bismo se osigurali da web stranice zaista odražavaju sve zakonske preduvjete i da su zadovoljeni svi uvjeti kada je riječ o upućivanju radnika? Pa riječ je o implementaciji, nije dovoljno imati dobra pravila, dobre uredbe, dobre zakona, već morate biti sigurni da sve ono o čemu ste odlučivali treba implementirati. Moram priznati da nisam znao za ovo, svakako ću provjeriti je li to slučaj ako informacije ne postoje, ukoliko web stranice nisu aktualizirane, ukoliko informacija koju treba e, pružiti nije navedena, ukoliko je to slučaj, tada moramo djelovati, moramo biti sigurni da oni koji upućuju radnike zapravo daju i ispravne informacije. Uspučivanje je nešto pozitivno. Često se predstavlja kao najgora moguća stvar, no treba upućivanje ispunjavati sve kriterije, mora biti pravedno, e, mora biti isto tako pravedno prema državama koje upućuju, koje primaju radnike, dakle nisu samo pogođeni upućeni radnici, već i radnici zemlje primitka, što znači da moramo imati sve informacije o uvjetima Ukoliko je slučaj ta te informacije na tim web portalima nije pružena, onda će komisija morati učiniti nešto. Po tome i zapravo raspraviti e, što se tu događa. Moram to provjeriti, moram priznati da nisam bio svjestan ovog problema, ali još nisam stupio na ovaj mjesto povjerenika, pa se nisam to mogu posjetiti. Zahvaljujem. Dakle, sada bih evo baš htio postaviti ovo posljednje pitanje. Kada govorimo o e, primjeni i prenošenju direktive za upućivanje radnika, mene zanima e, kako vi kao povjerenik koji je predložen za e, taj sektor, kako ćete zapravo riješiti pitanje sa resursima koji nisu jasno usmjereni pojedinim državama članicama. Smatrate li da je E, dobro primjenjivati sve te uvjete i sve direktive na e, upućne radnike u svim državama članicama? Već sam dijelom odgovorio na ovo pitanje. Nitko ne želi stvarati nepremostive prepreke, jer svjesni smo da ukoliko stvaramo takve prepreke, onda bi se moglo imati nekakvo zakulisno promišljanje. Želimo imati bilo kakve zakulisne igre, želimo imati administrativne dosije koji su potrebni, ali ne nešto što bi e, otežalo život temelje te mjere da nije više moguće niti za poduzetnik, niti za zemlje upućivanje, niti upućeni radnici imaju probleme, što znači da je jako važno da moramo u tom pogledu po gledati i analizirati što čini upućivanje učinkovitim, što čini pravidnim, koje su informacije potrebne, kako tu informaciju možemo dobiti, što se događa ukoliko nemate prije, dakle, samog upućivanja e, sam A1, što ako ga imate nakon upućivanja sve su to praktična pitanja koja se moraju procijeniti. Na temelju te procjene moraju se dogoditi određene preinake, ukoliko su takve preinake potrebne. Nismo stvorili sustav da bismo upućivanje učinili nemogućim, već smo napravili sustav koji upućivanje učini zapravo od prednosti za sve i prihvatljive za sve strane. Ukoliko nemamo pravila, tada e, ćemo imati velike otpore i smatrat ćemo upućivanje E, zapravo dijelom slobode kretanja i dakle slobodne pružanje usluga i mora se stvar odvijati na ravnopravnim načelima, pravednim načelima, a isto tako kad je riječ o administrativnoj proceduri koja mora biti jednako takva. Zadnjih 30 sekundi kao mali bonus koji vam dodjeljujemo gospodine Šmit, nisam se koristila svojim čekićem. Hvala svima, hvala na postavljenim pitanjima, hvala i na odgovorima, a sada imate priliku e, dati i e, dakle, završ riječ e, koja ne bi smjela biti dulja od pet minuta. Mislite da nakon evo gotovo tih sati je to moguće. I želim zahvaliti na prvom mjestu na ovom zanimljivom i zapravo e, instruktivnom, a isto tako i kritičnoj raspravi koju smo vodili. Moram kazati da je to upravo europska demokracija i vjerujem da naše države članice, kao što smo svi upućeni iz država članice koje imamo tamo, e, svoje odgovornosti, ne znam e, imaju li države članice upravo ovakav pristup i moramo biti ponosni na ovaj demokratski sustav koji smo uveli. Želim čestitati parlamentu, jer još uvijek sam zastupnik u Europskom parlamentu, želim čestitati parlamentu što smo upravo e, omogućili ovakvu razmjenu gledišta i ovakvu raspravu. Zadatak povernike bi trebao biti izuzetno izravan i povezan sa radom unutar parlamenta. Nismo e, udaljeni jedni od drugih i fizički smo jako blizu uslugu s tome što se često mogu čuti druge stvari. Dakle, ja sam bio ministar, a da apsolutno bez izbora u svojoj državi sada sam odabran u Europski parlament i bit ću pod budnim okom svega onoga što radim upravo s vaše strane. Ja isto tako želim zahvaliti na ovom doista e, vrlo, vrlo dobrom pristupu kojeg sam jako, jako uživao svemu tome. Bilo je jako e, teško, složeno, a i mora biti teško i složeno u svakom pogledu. Now ne samo što smo imali ovako dobru raspravu, e, s, svakako bi trebalo ovo ponoviti i kada god, da biste to zatražili, ja bih se vratio, kada god imam i osjećaj da želim čuti vaše savjete, da čujem vaše mišljenje koje su potpuno različita, koje su koji puta i kritična razmišljanja, ali to je upravo ono što našu europsku politiku čini živahnom i demokratičnom. Ovo opredjeljenje i ovo je dakle, obećanje želim ponijeti sa sobom i ponuditi to u svom budućem radu i djelovanju. Zajednički projekt, i to veliki projekt koji je pred nama, svatko i svugdje prema svojim vlastitim nahođenjima, idejama, idealima, nismo svi jednaki jer bismo imali samo jednu stranku, a to ni na koji način ne želimo da bude situacija. Ono što želimo jest zapravo služiti građanima, narodima, dovesti Europu bliže građanima i naši građani imaju svoje svakodnevne živote koje vode i probleme s kojima su suočeni. Moramo se pozabaviti tim problemima i mnoštvo pitanja koje ovdje postavljeno. To su minimalne plaće, socijalna sigurnost, siromaštvo, djeca. Sve je to dijelom svakodnevnog života naših građana. Stoga moramo biti Dakle, uvjereni da će i politika služiti građanima u svakodnevnom životu i da nakon pet godina ove komisije Evropljani mogu kazati da je doista došlo do pozitivnih pomaka, da je doista došlo do značajnih promjena u našim životima, zahvaljujući vama. To je veliko obećanje, nije samo riječ o miru, očuvanju mira, to jest važno pitanje ali ovo podijeljeni napredak je ideal o tome da svatko ima pravo biti dijelom i ravnopravnog društva, da svatko mora imati ravnopravne mogućnosti u društvu. To je ono što čini Europu velikom i zbog toga tu vrijednost moramo očuvati ne samo riječima, mogu se složiti s time, moramo braniti ovo u svakodnevnim političkim aktivnostima i stoga to moramo činiti zajedničko i komisija i države članice vijeće svakako, ali zajedno sa parlamentom jer vi ste glasa naših građana koji moramo slušati. Hvala vam. Uh, Hvala lijepa. Kao predsjednica želim uh, komentirati nekoliko segmenata, nekoliko napomena, koliko dozvolite. Bilo je doista zanimljivo, s obzirom da po prvi puta sudarom na saslušanje za i vama da evo nešto nam je <coughs> zajedničko. Bilo je doista zanimljivo pratiti ova pitanja koja su bila doista složena, kritična, i isto tako ovu socijalnu dimenziju samog portfelja jest e, doista e, predstavljena jedan življi način nego li tema e, stvaranja radnih mjesta koja je zapravo glavna tema portfelja gospodina Šmita. No ako govorimo o socijalnoj uključenosti ili isključenosti, dakle manjine, osobe s invaliditetom ne mogu doista zamisliti bolju uključivost li putem tržišta rada. Svi smo svjesni da moramo se usredotočiti upravo na ovo pitanje, na stvaranje održivih radnih mjesta za sve one kojima su ta radna mjesta potrebna, jer su sada upravo isključeni u mnoštvu država članica u Europskoj uniji i doista je svojevrstan luksus, jer postoji ogromna E, dakle razlika na tržištu rada trebaju nam e, dakle upravo jednu situaciju koju stvorimo da ovu prazninu popunimo. Cijenim ono što ste istaknuli, gospodine Schmidt, da ćete se usredotočiti na e, dakle, raspravama a temeljenim na e, bazama podataka, te isto tako procjenu učinka naših politika. To je izuzetno važno jer smo mi govorili o socijalnoj Europskoj uniji već čitav niz godina, a činjenica je da jedna četvrtina djece koja žive u Europskoj uniji žive u siromaštvu na našim ulicama imamo 70% više beskućnika no što smo to imali prije deset godina. To su konkretni podaci. Nešto ipak e, ne ide onim putem kako smo zamišljali. I još nešto na kraju. Ono što smo čuli doista jest ambiciozno kao plan. Mnoštvo tematika koje želite otvoriti, koje u ovom trenutku E, na neki način razdvajaju države članice nego što ih ujedinjuju, otvarate vrlo osjetljiva pitanja i zadnja napomena, trebali bismo obećavati samo ono što možemo ispuniti, jer očekivanja građana Europske unije su ogromna. Postoji velik, velika doza populizma i kod samih političara u različitim državnim članicama, a možemo reći u svim državnim članicama, mislim da neki od planova koje ste e, spominjali mogu se zloupotrijebiti ukoliko ne donesemo konkretne rezultate. Hvala svima, hvala gospodinu Šmitu. Now, uh, prije no što završimo naš sastanak, želim e, obavijestiti da sastanak koordinatora e, zatvorna za javnost e, nakon ovog saslušanja od 12.30 do 13.30 u dvorani ASP 1A E2. Isto tako moram zamoliti vas za strpljenje neće biti jednostavno. Sam proces evaluacije i e, dopis koji će uslijediti jest povjerljive naravi, sve što je raspravljeno, e, dakle iza zatvorenih vrata samih koordinatora, a konačni sud će objaviti konferencije predsjednika nakon zaključenja svih e, saslušanja i sada zatvaram ovaj sastanak.